Dobar dan, dame i gospodo. Zamolit ću vas da sada zauzmete svoje mjesta kako bismo mogli započeti s našim sastankom. Sigurna sam da će više kolega doći nešto kasnije, vjerojatno, da postoje poteškoće zimi kada putujete, posebice zrakoplovom, a ponedjeljak ujutro je stvarno najveći problem. U svakom slučaju dobrodošlicu svima sada želim i pričekat ćemo još i druge kolege. Sada otvaram sastanak odbora Regi. Ovo je naš redovni sastanak. Prvo što moramo učiniti jest usvojiti dnevni red za ovaj sastanak. Dobili ste prijedlog dnevnog reda u vašem dosjeu. Predložit ću jednu promjenu u dnevnom redu. Vjerujem da ste obaviješteni putem e, našeg tajništva u petak. Ipak obavijestit ću sada sve članove odbora regi zbog važnog događaja u Bugarskoj gospođa Jotova danas ne može biti na ovom sastanku. Stoga predlažem da točku broj 3 našeg dnevnog reda prebacimo na sutra ujutro u 9 sati i ovo izvješće ćemo zamijeniti točkom broj 8. Gospođa Tomašić će održati izlaganje o svom izvješću. I koristim prigodu kako bih se zahvalila gospođi Tomašić koja je prihvatila da zamijeni gospođu Jotovu. Ako se slažete, e, mijenjamo dnevni red na ovakav način. Jesu li svi suglasni? Da, hvala. Hvala, dakle, dakle dnevni red je usvojen. Sljedeća točka na dnevnom redu Priopćenja predsjednice. Rečeno mi je da neki kolege i kolegice danas neće biti prisutni na ovom sastanku i to iz različitih razloga. Gospođa Malkova, gospođa Dančila i neki izvjestitelji također. Da, gospođa Maletić neće biti danas na sastanku. Gospodin Čiku također nije ovdje. Već sam objasnila gospođi Damato što nismo mogli učiniti. Ipak e, neki kolege će dati svoj doprinos našoj raspravi i zato ćemo popuniti naš dnevni red odbora regi. Drugo priopćenje tiče se neformalnog ministarskog sastanka u Luksemburgu 26. i 7. 10 odnosno 11. na poziv Luksemburškog predsjedništva i vijeća neformalni sastanak ministara odgovornih za teritorijalnu koheziju i urbane politike e, dogodio se u Luksemburgu 26. i 27. 11. dakle prošli tjedan. Zajedno sa gospodinom Omržeom ja sam predstavljala odbor regi. Glavne teme bile su e, napredak u teritorijalnoj koheziji, teritorijalni scenariji i vizije, prekogranična suradnja, urbana agenda, urbane, urbani izazovi vezani uz migracijsku krizu. E, zaključci su odobreni sa strane svih članova neformalnog sastanka u preliminarnoj verziji. Općenito rasprava nije e, sadržavala kontroverzne točke Različita su stajališta izjašena u vezi sa rješavanjem e, izbjegličke krize. Dakle, dnevni red neformalnog ministarskog sastanka je vrlo slična našem programu, programu odbora Regi i drago mi je što sam sve ministre tamo mogla obavijestiti o našim raspravama, našim izvješćima i o izvješćima koje očekujemo da ćemo imati. E, njima je bilo vrlo zanimljivo saznati da radimo istom brzinom i da obrađujemo iste teme. Ako ima pitanja, od vas, e, kolege i kolegice. Svakako sam na raspolaganju kako bih vam dala nešto više informacija u vezi sa tim ministarskim sastankom. Posljednje priopćenje. Htjela bih vas podsjetiti da vas predsjedništvo poziva na prijem u 6.30 večeras u Hedumenuhin sali na prvom katu u zgradi PHS. Dosta je rano za e, božićne zabave. Ipak ovo je naš posljednji sastanak u ovoj kalendarskoj godini, zato je dobra prigoda da sami sebi obećamo kako ćemo se i vidjeti e, naknadno u neformalnom ambijentu i kako bismo si na neformalan način poželjeli sve najbolje prilikom nadolazećih blagdana. To su bila moja priopćenja, a sada idemo na treću točku dnevnog reda. To je bila prethodno osma točka na dnevnom redu, novi alati za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014. do 2020. integrirano teritorijalno ulaganje i lokalni razvoj kojim upravlja zajednica. Naša izvjestiteljica je gospođa Ruža Tomašić, Danas ćemo uzeti u obzir nacrt izvješća, razmotrit ćemo ga 2014. do 2020. Imamo dva nova instrumenta koje su uvedena u kohezijskoj politici kako bi se postigli njezini ciljevi, a to su integrirano teritorijalno ulaganje i lokalni razvoj kojim upravlja zajednica. Oni obuhvaćaju sve fondove koji su obuhvaćeni uredbom općim odredbama. Ove godine smo odlučili napisati inicijativu na vlastito izvješće. Naš izvjestitelj, gospođa Tomasšić, rekla je koje su prethodna razmatranja na našem prethodnom sastanku. Danas će predstaviti prijedlog izvješća. Predlažem da je rok za podnošenje amandmana u podne 16. prosinca. Glasovat ćemo na sastanku 15. i 16. siječnja 2016. godine. Neki izvjestitelji u Sijeni su ovdje danas u ovoj dvorani. Neki kolege će predstaviti svoje stajališta. Dakle, imamo predstavnika iz DG Regio, gospođa Merija Hapaka, u ime komisije. Ona je danas s nama. A sada dajem riječ gospođi Tomašić, izvolite. Hvala vam lijepo poštovana predsjednice poštovani kolegice i kolege zastupnici na početku želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni na uspješnoj suradnji i korisnim prijedlozima kojima su uvelike doprinijeli izradi ovoga izvješća. glavni fokus ovog izvješća su prva iskustva i najbolje prakse država članica pri implementiranju novih teritorijalnih razvojnih instrumenata u okviru nove kohezijske politike za razdoblje. two thousand and fourteen. two thousand and twenty analiza prepreka u njihovoj provedbi i prijedlozi najboljih načina buduće primjene za zemlje članice koje ih još nisu u potpunosti usvojile. u razdoblju. two thousand and i. two thousand and twenty europska unija stavlja snažni naglasak na teritorijalnu koheziju financijska perspektiva. two thousand and fourteen. two twenty unutar zakonodavnog okvira za europske strukturne i investicijske fondove uz tematsku koncentraciju predviđa i posebne teritorijalne instrumente clld i iti kao alat za realizaciju integriranih teritorijalnih strategija. europa se suočava s višestrukim izazovima gospodarskim i društvenim što ukazuje na potrebu za integriranim i teritorijalnim pristupom u iznalaženju učinkovitih rješenja. potreban je višedimenzionalni pristup skrojen prema specifičnim značajkama određenog mjesta što može značiti i prelaženje tradicionalnih administrativno utvrđenih granica nekoga područja takav pristup zahtijeva veći angažman različitih razina upravljanja kako bi se ostvarila suradnja i koordinirale aktivnosti radi postizanja zajedničkih ciljeva. prema novom propisu obvezna urbana dimenzija raspoređuje se na integrirane akcije za održivi urbani razvoj a jedan od načina ispunjavanja tog kriterija je upravo putem iti a iti omogućuje državama članicama istovremeno provedbu jednog ili nekoliko operativnih programa i povlačenje sredstava iz više prioritetnih osi kako bi se osigurala provedba integrirane strategije specifičnog prostora. većina država članica usvojila je clld u okviru svojih partnerskih sporazuma što upućuje na važnost koja se danas pridaje lokalnom razvoju. za uspjeh pristupa odozdo prema gore važni su i pravilno dodjeljivanje odgovornosti lokalnim dionicama i provedba strategija teritorijalnog razvoja. neke države članice nisu sklone prihvaćanju ovakvog pristupa i dodjeljivanju zadovoljavajuće razine odgovornosti lokalnim skupinama ipak držim da je neophodno posvetiti se strategiji koja će informirati i stručno usmjeravati dionike s naglaskom na tijela javnih vlasti. njima je potrebna tehnička i financijska potpora na nacionalnoj razini i na razini eu a posebno u ranim fazama provedbe. pitanje preuzimanja odgovornosti za rezultate u lokalnim skupinama od ključne važnosti za dugoročnu stabilnost razvojnih strategija. kako bi taj instrument bio uspješan nužno mora imati političku podršku na svim razinama europskoj nacionalnoj regionalnoj i lokalnoj. stoga pozivam komisiju da u okviru svojih ovlasti državama članicama pruži preporuke o tome kako riješiti pitanje povjerenja među različitim razinama upravljanja u provedbi clld a i iti a u provedbi iti a moguće je primijeniti različite pristupe upravljanja a ja držim da je ključno da lokalni partneri imaju glavnu ulogu u pripremi strategije i da su više uključeni u odgovornost povezane s upravljanjem nadzorom i revizijom. također pozdravljam sudjelovanje različitih partnera u lokalnim akcijskim skupinama. međutim u određenim situacijama odredba prema kojoj javne vlasti ne smiju imati više od forty nine glasačkih prava u lokalnim akcijskim skupinama može otežati provedbu clld a zbog nedostatka stručnosti i sredstava uključenih interesnih skupina ovim putem pozivam komisiju da pažljivo nadzire i procjenjuje provedbu te odredbe kako bi se utvrdile regije u kojima takvi zahtjevi mogu stvoriti posebne probleme i da razmotri pružanje budućih preporuka. od iznimne je važnosti uključiti mlade u aktivnosti clld a. njih se u javnim raspravama često demonizira a ponekad i tretira kao pripadnike nepoželjnih skupina fourteen milijuna mladih ljudi je izvan sustava obrazovanja ili osposobljavanja dok su stope nezaposlenosti u tim dobnim kategorijama u nekim dravama lanicama i preko fifty Uključivanje mladih u clld moemo se vjerujem puno kvalitetnije suoiti s ovim izazovom. u ovom izvjeu također pozivam drave članice da pruaju dodatnu potporu i savjete malim i manje razvijenim općinama koje često raspolažu ograničenim sredstvima i kapacitetima te su preopterećene administracijom. integracija više fondova i dalje predstavlja izazov za dionike posebno u kontekstu clld a i iti a. smatram da je potrebno uložiti napore u sveobuhvatno pojednostavljenje kako bi se stvorili povoljni uvjeti za provedbu ovih alata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 nadalje želim potaknuti komisiju i države članice da zajamče uspostavu prikladnih mehanizama za rješavanje mogućih sporova između upravnih vlasti i pojedinih partnerstva te odgovarajuću razinu informiranosti i osviještenosti potencijalnih korisnika o mogućnostima za osporavanje odluka upravnih vlasti. nadam se i da će biti uspostavljena bolja koordinacija između komisije i država članica u pogledu smjernica. preporučujem da se smjernice pripremaju paralelno s prijedlogom novog zakonodavstva u području kohezijske politike uz naknadna ažuriranja ako dođe do promjena u odredbama tijekom postupka pregovora. na taj će se način omogućiti pravovremeno podnošenje dokumenata o smjernicama i tijekom pregovora pružiti objašnjenja o tome kako će se predložene odredbe provesti u praksi. stojim vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i prijedloge radujem se suradnji i čvrsto vjerujem da će zajednički doprinos izvješću rezultirati vrlo kvalitetnom završnom verzijom i njezinim glatkim usvajanjem od strane ostalih kolega na plenarnoj sjednici. hvala vam lijepa. Uh, hvala lijepo. Gospođa Vana, izvjestiteljica u Sijeni, izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice što ste mi dala riječ kao prvoj, to je neobično, ali hvala. Gospodin Davos Krelić iz Zelenih je izvjestitelj u Sjeni. Ja se ispričavam u njegovo ime, zato što nije danas ovdje, zbog drugih političkih obveza. E, on je u Hrvatskoj i htio bi sada sa vama izvjestiteljice podijeliti sljedeće mišljenje. Zahvaljujem gospođi Tomašić na ovom prijedlogu. Trebamo ovakvu inicijativu e, na novom instrumentu. Treba ojačati ovaj instrument. CLLD mora se bolje provesti i zato trebamo inzistirati na obveznom obliku u svim fondovima, ne samo u ruralnom razvoju. E, delegacija nadležnosti također je potrebna. Također postoji još uvijek otpor sa strane političkih i administrativnih dionika trebamo riješiti to kako bismo imali dugoročne posljedice koje će biti pozitivne. CLD nije samo instrument koji je e, u početnom stadiju, nego je okarakteriziran i posebnim pristupom. On se mijenja onako kako se mijenja i zajednica i to se ne smije podrivati. I što se tiče provedbe instrumenata, kako bi oni bili uspješni, trebamo koristiti ih u zajednici. Ali također trebamo stvoriti nova radna mjesta sa naglaskom na pametnoj specijalizaciji koja će dati doprinos europskom rastu. Također želimo ukazati na potrebu um, osvješćivanja svih sudionika u vezi sa prednostima ovih instrumenata. Jačanje lokalne razine bit će žarište, a mi kao zeleni ćemo djelovati upravo po tom pitanju, imajući na umu razmjenu gledišta sa vama. Vjerujem da će gospođa Tomašić podržati ti naše prijedloge. Hvala lijepa. Zahvaljujem. A sada, e, tko želi dobiti riječ? Gospodin Santos. On će predstaviti doprinos gospođe Rodriguez. Izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Čestitam izvjestiteljici na ovom izvješću. Lilijana Rodriguez žalost, danas ne može biti s nama, zato me zamolila da je ja zamijenim kako bih predstavio njezine komentare, a ona je izvjestiteljica u sjeni. moj gospođi Tomašić na ovom izvješću koji želi potencirati teritorij i njihova gospodarstva i razviti zajednicu stvaranjem novih radnih mjesta inkluzijom. Smanjenje asimetrije u europskim regijama podrazumijeva i jačanje lokalnih vlasti i to je sve vezano uz ugovor iz Lisabona. Na taj način e, mi imamo kao glavni cilj teritorijalnu koheziju za Europu. Uspjeh svega toga bit će još veći ako budemo imali bolju suradnju i ako budemo bolje koristili resurse. To znači optimizirati i racionalizirati kritičnu masu i zajamčiti komplementarnost kapaciteta i resursa u promociji i u suradnji među teritorijima, odnosno među pokrajinama. Ovo izvješće mora naglasiti regionalnu i lokalnu dimenziju, a ne toliko nacionalnu dimenziju koja je prilično prisutna e, i to implicitno. Što se tiče mehanizma ulaganja, oni su dio kohezijske politike u Europi poteškoća u provedbi ovih instrumenata zahtijeva da mi još jednom proanaliziramo lokalne vlasti koje trebaju sada intervenirati u ovim odlukama koje se tiču njihovog razvoja. E, cilj je e, održivost i sinergija između privatnog i javnog sektora kako bismo imali bolje upravljanje projektima i kako bismo zajamčili stabilnost preuzetih obveza. Na taj način ne smijemo samo govoriti samo o povjerenju, nego i o nadležnostima. Trebamo bolje definirati nadležnost za sve one partnere koji sudjeluju u projektu. Što se tiče tehničke i financijske podrške, potrebno je da europske institucije sudjeluju u svemu tome. Zbog kompleksnosti ovih novih instrumenata potrebno je pomoći kod e, specijalizacije za e, regionalne vlasti, predstavnike regionalne vlasti. To će biti u korist korisnika, a Europska unija mora to učiniti kroz Europski socijalni fond. Međutim, bez ponavljanja struktura koje već postoje i to svakako u logici europske suradnje. Fleksibilnost pravila je važna u Europskoj uniji, a to moramo imati kako bi regije smanjile nejednakosti. Pravila mora biti, mora biti općenita za sve regije, ne trebaju biti specifična pravila mi moramo riješiti poteškoće unaprijed, a ne naknado. Dakle, vlasti koje kontroliraju proces moraju biti u stanju utjecati na sam proces, a ne na krajnji proizvod. Europska komisija mora promovirati veće širenje ovih instrumenata na lokalnoj razini u Europi. Zato možemo koristiti e, i uspješne slučajeve kao motivaciju za druge pokrajine kako bismo pokazali da je ključna uloga ovih instrumenata. Evo, to je htjela reći kolegica Liljana Rodriguez. Hvala. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Val Nistero, izvolite. Hvala, predsjednice. Hvala. Gospodin Buda je trebao biti danas na ovom sastanku, nije još došao, mislim da je na putu ovamo, ipak e, ja ću vam reći što je on htio ovdje dodati. E, ovo izvješće dolazi u pravo vrijeme. Ovdje postavljam pitanje i predstavnici komisije. Imamo članak 16 stavak 3 vezano uz analizu operativnih programa i sporazum o partnerstvu. U ovom članku možemo primijetiti kako se provodi politika i o kojim sredstvima ovdje govorimo. Radi se o fakultativnom instrumentu. Dakle, pitanje je koliko se novca izdvaja, koji je postotak naše marže ulaganja u operativne programe. To je prvo pitanje. Drugo pitanje – Koja su bila ograničenja ovog instrumenta? E, čuo sam iz raznih izvora da postoje sredstva koja su fragmentirana, onda je teško shvatiti kako to funkcionira. Ovdje ima mnogo partnera koji ulaze u tu igru i netko kaže da nisu sva pravila provedena. Misli na Europski socijalni fond, za Europski fond za regionalni razvoj. Ovdje je odgovornost kod lokalnih partnera. Kako sve to funkcionira? Može li nam komisija možda, možda malo bolje objasniti? Osim toga moram reći da je ovo izvješće došlo stvarno u pravo vrijeme. Mogli smo čak i imati provedbeno izvješće, mogli smo i vidjeti koje su prakse e, u provedbi ovog instrumenta kako bismo znali što očekivati u budućnosti. Komisija bi trebala budno pratiti kako se provodi ova politika. Dakle, tu postoje neke poteškoće, trebamo stvari razjasniti, ali što se ostaloga tiče, ja se slažem sa općenitim e, načinom, e, um, smjerom u kojem ide ovo izvješće. Trebamo, međutim, shvatiti još koliko je važan ovaj instrument. Govori se više o pametnoj specijalizaciji što se tiče sporazuma o partnerstvu ili se više govori o bottom-up programima, na primjer što se tiče programa LIDER u urbanoj agendi, ka, koliko možemo holistički pristupiti u pojedinim četvrtima ili gradovima, koja je uloga nevladinih organizacija, pretpostavljam da je njihova uloga sve važnija. Evo, to bi bilo moje pitanje, hvala na ovom izvješću. Hvala, gospodin Val Milterburg. Hvala gospođo predsjedateljice. Želio bih uzeti riječ u ime izvjestitelja u Sjeni. U stvari jednaka je priča, gospodin Jakovčić nije mogao doći na ovaj sastanak. Kao prvo želio bih iskreno čestitati gospođi Tomašić jer mislim da imamo vrlo sveobuhvatni e, nacrt izvješća. Međutim, imam još nekoliko stvari koje bih želio reći. Mislim da je jako važno da naglasimo važnost ovog pristupa od ozdo prema gore kada govorimo o lokalnim, socijalnim, teritorijalnim razvojima. Mislim da je to nešto što moramo naglasiti kao odbor za regionalni razvoj. Bitno je da imamo i e, ovaj pristup od dosto prema gore i u upravljanju sredstvima. Nakon e, nekih e, brojki koje je Europska komisija predstavila, moramo biti svjesni da mnoge zemlje nisu odabrale zaista jedan e, pristup e, više sredstava, zato što, više fondova, zato što je to zapravo bio i cilj ITI-a i, jednog, e, i, i pristupa lokalnog razvoja. Naravno, moguće je ovaj pristup sa više fondova. Međutim, kada to pogledamo u praksi, kako se zaista postižu prave sinergije, onda mislim da kada se radi o provedbi e, da je takav pristup dosta ograničen. Prave sinergije e, se e, dobivamo ne samo kada koristimo ERDF ili Europski socijalni fond. Ne znam, ali to će možda biti nešto što izvjestiteljica može odgovoriti. Ako se radi o složenosti propisa ili administrativno opterećenje e, koji su razlog tome, koji spriječavaju korištenje e, ovog e, pristupa za više fondova, ili se radi o nedostatku volje na središnjoj razini država članica. Druga stvar je da Europska komisija podržava države članice i gradove sa dokumentima kao što su smjernice za članak 7. ili na, e, e, razvoju, e, lokalnom razvoju na razini zajednice. Međutim, želio bih pozvati komisiju da napravi bolje smjernice, bolje dokumente koji mogu onda dati smjernice gradovima i regijama koji žele razviti ovako ovakav e, pristup e, od ozdu prema gore. Komisija treba pokrenuti i izraditi bolje e, dokumente za kohezijsku politiku kada govorimo o novoj politici za razdoblje nakon 2020. U nacrtu izvješća ne pravi se razloga između korištenja ITI-a za gradove i izvan gradova. Ono što je učinjeno u gradovima posebno kada govorimo o programu urbanoj agendi. Mislim da je važno da jačamo e, korištenje IT-a sa e, takvim pristupom više fondova u samih gradovima. E, ma, bit će problema sa provedbom ovog alata. Dakle, radi se više o izvješću o provedbi, ali želimo se usredotočiti na to kako se stvari izrađuju u praksi, kako mi prevodimo teoriju u praksi. I osim toga, malo me brine kada govorimo o rezultatima e, ovaj, lokalnog razvoja e, vođenog zajednicom. Mali dionici, male, e, mali subjekti će biti izgubljeni u složenosti propisa. Mislim da je jako važno da imamo lokalni utjecaj kada govorimo o teritorijalnom razvoju i da zaista imamo taj pristup od ozdo prema gore. To je uvijek dobro i ne smijemo se toga bojati. I zato bih pozvao države članice da naglase važnost CLLD-a i tih inicijativa, te da daju lokalnim subjektima, ali i državama članicama određenu e, fleksibilnost u okvirima njihovih politika. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Da, vidjela sam vas gospodine Buda. Gospodin Vas Instero je upravo izložio e, nešto e, u vaše ime. Dati ću vam riječ, ali dati ću riječ gospođi Damato da nako, zatvori ovaj krug koji imamo s ovim kolegama koji žele sudjelovati u raspravama, onda ću vama dati riječ. Gospođa Damato. Grazie, Presidente. In effetti un'analisi u stvari jedna analiza e, koristi i kritika ovih nove programa od 2014. do 2020. je potrebna posebno u ovoj fazi. Od informacija koje smo dobili od komisije e, imamo instrumente koji ako se dobro koriste mogu dati dodanu vrijednost e, teritorijalnoj dimenziji kohezijske politike. Međutim, možemo reći da ova dva instrumenta zapravo daju E, određenu e, mogućnost da se razvije jedna dijalektika i e, suradnja između različitih razina uprave i teritorija koje su uključeni u novo programiranje kohezijske politike. Kako bismo dobili dobre rezultate moramo imati i neke preduvjete neki od njih su dobro opisani je dobro opisala kolegica ono što mi se čini da je važno je povjerenje između e, lokalnih subjekata, regionalnih i nacionalnih subjekata. E, neki ne žele imati ovaj pristup od, ozdo prema gore. E, mislim da se mi svi slažemo oko toga. A ovaj pristup bi omogućio veće sudjelovanje podregionalnih subjekata i njihovo poznavanje e, njihovog teritorija, njihovog područja. Međutim, ne možemo zanijekati da je to prisutno posebno u nekim državama zbog skepticizama e, prema regionalnoj i lokalnoj samoupravi. Dakle, njima treba dati tehničku pomoć koja je primjerena, a isto tako ih pratiti u izradi i provedbi strategija. Europska komisija s druge strane e, radi jako dobar posao e, zajedno sa e, stručnjacima za političku koheziju i urbani program. Međutim, bitan, bitno je Bitan je i pripreman rad za vrijeme izrade takvih politika. Isto tako u ovom e, sudioničkom pristupu treba izbjeći sukob interesa na lokalnoj razini i interakciju između javnih i privatnih subjekata a trebaju uravnotežiti učinkovitost instrumenata, pojednostavljivanje i potrebnu transparentnost ovaj prijedlog, e, e, osim toga ocjena, trebamo li u budućnosti imati jednu obveznu kvotu, a ne diskrecionu kvotu kada se radi o partnerstvu svake države članice, nakon e, procjene rezultata koje smo dobili, mislim da je dobro analizirati samu performansu, a ne samo količinu potrošenih sredstava. Mislim da će to biti i e, subjekt budućih rasprava, pa trebamo procijeniti kakve kriterije moramo koristiti za takvu procjenu. Hvala lijepa. Hvala, hvala lijepa, gospođa Preson, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ovi instrumenti, kao što ste već podsjetili, zaista već neko vrijeme postoje novost e, programiranja za ovo razdoblje je mogućnost e, korištenja više fondova. Dakle, e, na taj način možemo kombinirati instrumente koji su već bili kompleksni jer su bili vezani uz teme lokalnog razvoja, dakle ne, projekte koji nisu imali samo jednu temu nego su bili integrirani i koncept više fondova koji je još jedna komplikacija zato što uz drugačije propise ovog časa e, je to dosta teško. Zato mislim da s jedne strane moramo naglasiti važnost ovih instrumenata ukoliko želimo u potpunosti uključiti gradove u politike razvoja Integrirani projekti su za to od e, presušne važnosti, jer to su projekti koji su primjereni za razvoj urbanih područja. Ako želimo uključiti male subjekte, dakle male gradove ili ruralne zone ili urbano-ruralne zone, e, onda možda CLLD su možda primjereniji, ali u oba slučaja moramo omogućiti e, korištenje financiranja iz više fondova jer problem je zapravo bio da projektiranje na lokalnoj odnosno e, ovaj pristup od dola prema gore koji svi spominju se suočavao s činjenicom da neke stvari se nisu mogle financirati određenim instrumentom e, koji se koristio ili e, teritorijalne kohezije koji se isto tako koristio. Dakle, mislim da ćemo da će komisija bolje pojasniti modalitete kako se može, može koristiti više fondova. E, financiranje iz više fondova stvara strah e, u subjekte koji upravljaju i programiraju takvim projekt, takve projekte jer se moraju naravno pozivati na više propisa i to komplicira stvari. I zato moramo tražiti komisiju da se posebno pozove na ove instrumente koji su jako važni za e, integrirani teritorijalni razvoj, međutim e, sukobljavaju se sa složenošću financiranja iz više fondova koji je izuzetno važan. Drugo, mislim da ćemo se još e, susretati sa e, povjerenicom vezano za e, pojednostavljivanje jer pojednostavljivanje bi moglo učiniti mnogo posebno zbog toga što se radi o jednom o, o malim aktivnostima koje se zajedno provode a procjena će biti procjena jednog e, sveukupnog rezultata. Dakle, moramo e, e, procijeniti ove male aktivnosti koje zajednički u stvari stvaraju taj rezultat samog projekta. Jedno pitanje. Možda bi i ovaj instrument ITI e se mogao koristiti i za razvoj strategija koje su uključene, dakle makroregionalne strategije koje se e, šire u Europi. Međutim, u ovom slučaju kako koji još e, rizici za kompliciranje stvari e, postoje ukoliko se ti instrumenti uključe u e, teritorijalno programiranje u različitim područjima što znači koriste se onda različiti fondovi za same te teritorije ili područja ili različiti gradovi na koji način možemo onda zamisliti konkretno funkcioniranje jednog e, instrumenta IT koji je vezan za jedno široko područje koje ne pripada istoj zemlji? Međutim, mislim da bi e, to mogao biti jako dobar instrument za ove strategije. Moramo posebno razmisliti o tome. Hvala. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Hetman. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želio bih zahvaliti i izvjestiteljici. Zaista, pitanje integriranog teritorijalnog ulaganja i CLLD-a Mislim da su to vrlo korisni instrumenti u svim državama članicama. Nemam dojam da postoje regije ili države članice koje nisu za taj pristup od dola prema gore. Mi mislimo da je to zaista važno za provedbu takvih instrumenta. Međutim, ono što je problematičnije je e, upravljanje tim instrumentima i zato bih e, voljela da se više pozornosti tome pridoda. U nekim državama članicama ima previše razina upravljanja tim instrumentima i zato korisnici budu obeshrabreni, posebno kada se radi o manjim subjektima ili manjim zajednicama. Imamo previše razina upravljanja i nema povjerenja između njih svaka institucija, svako upravljačko tijelo će pokušati e, dati određenu marginu e, neovisnosti e, u odlučivanju i to će onda ograničiti mogućnosti lokalnih skupina koje žele koristiti te instrumente. Zato moramo dosta pozornosti dati cijelom ovom e, procesu upravljanja ovim instrumenta. Svaki pristup od ozda prema gore se uvijek e, spominje i moramo znati da oni na dnu koji će koristiti instrument oni će imati najveću razinu neovisnosti u odlučivanju i oni moraju odlučiti kako će koristiti te instrumente. Jer mi imamo zaista lijepe pristupe od ozdo prema gore. Međutim, ukoliko te lokalne skupine vide da postoje tolike razine upravljanja, nikada neće biti voljni koristiti te instrumente. I još jedna stvar koju je izvjestiteljica spomenula – Imamo mnoge lokalne subjekte koji nemaju mogućnost provesti razvojnu strategiju u određenom području, u određenom teritoriju. I možda moramo naći načina kako to činiti, kako bi na svakoj razini postojala E, korisna uprava koja podržava lokalne skupine. A sada posljednji govornik, gospodin Buda. Da, e, nažalost malo sam zakasnio. E, čestitam izvjestiteljici na onome što je e, izradila. Od posljednje rasprave raspravljao sam sa predstavnicima e, e, općine gradova Rumunjske kao i e, akcijskim skupinama, lokalnim akcijskim skupinama i govorili smo upravo ova dva alata o kojima ovdje govorimo. predstavnici udruge gradova i općina rekli su da su zadovoljni što se raspravlja o tim alatima i rekli su E, učinite to da oni zaista funkcioniraju. I ja dolazim iz jedne istočne države, iz Europe, gdje često postoji jako mnogo birokracije. Nadam se da će se to promijeniti. Međutim, veliki problem ovog časa je vezan za decentralizaciju i zato je izuzetno važno e, zaista dati mogućnost da se e, pristupi od ozdo prema gore. Dakle, da primijenimo ovo načelo supsidijarnosti, jer na ovoj najnižoj razini se zapravo zna koje su potrebe lokalnih zajednica. Ako lokalni porezi idu u centralnu razinu, e, u stvari nema e, mogućnosti razvoja. Imamo s jedne strane borbu protiv nezaposlenosti mladih, jer postoji ta mogućnost sa tim instrumentima. Nažalost, Europa se suočava s tom situacijom. A s druge strane, bitno je da imamo mogućnost da privučemo strana ulaganja e, u ta područja kako bismo na najveći mogući način iskoristili lokalne mogućnosti, jer to je ono o čemu govorimo, da stvorimo kapacitete koji će omogućiti lokalni razvoj uzevši u obzir specifičnosti svakog područja. Ja sam uvjeren da e, na kraju krajeva ćemo uspostaviti korisne instrumente koje će se moći koristiti na lokalnoj razini. Hvala lijepa. Sada prije nego što dam riječ gospođi Tomašić, želio bih čuti odgovor e, Europske komisije. Bilo je pitanja. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice, hvala izvjestiteljici na ovom nacrtu izvješća. Da, bilo je mnogo pitanja. Ovdje govorimo o dva teritorijalna okvira, instrumenta koji oboje e, omogućuju teritorijalni pristup, a isto tako pristup kroz različite programe i fondove Europske unije. Međutim, za trenutno razdoblje <clears throat> Financiranje je bilo na mogućnosti i za fazu programiranja, isto tako vezano za ITI. Ne samo scenariji koji su e, nedavni dokumenti, nego postoje i smjernice za programiranje koje su dane u to vrijeme. ITA i CLLD, ako govorimo o brojkama, Van je e, pitao koliko e, toga će biti provedeno. Koliko znam, ITI će se primjenjivati, će primjenjivati 20 država članica, dakle uz razne teritorijalne e, razvojne strategije i u različitim e, područjima. Trećina toga će biti korištena za urbane strategije koje su obvezne u sadašnjem okviru Fonda za regionalni razvoj takozvani strategije članka 7, dakle oko 16 država članica koristi ITI za podršku tih urbanih strategija. A te urbane strategije e, daju minimalno 50% sredstava u urbanim područjima i sada vidimo da se uglavnom one koncentriraju na e, gospodarstvo niskog ugljika, e, urbano, urbani okoliš i <clears throat> ove urbane strategije. E, oko 13 država članica podržava putem ITI-a druge vrste teritorijalnih strategija, dakle vezano za raznolikost teritorija, radi se o strategijama izvan urbanog okoliša to će se još e, razvijati u programskom razdoblju, to još uvijek nije finalizirano. I u okviru CLLD-a i Fonda za regionalni razvoj, uz ostalih četiri fondova, danas znamo da 17 država članica koristi ovu strategije i oko 1,2 milijarde, milijarde su do sada namijenjene tome. Dakle, to je e, u Europskom fondu za ruralni razvoj koji je obvezan i e, ribarstvo. To je isto tako tradicionalna aktivnost i Europski socijalni fond koji je novo pridašli e, u, ovu, u, ovo, u ovo područje kao i Fond za regionalni razvoj. Dakle, to su dva okvira koja omogućuju integrirani pristup Naravno, mi ćemo pratiti i e, procjenjivati kroz program koji mu upravljamo zajedno s državama članicama. Isto tako, mi ćemo pokrenuti određene studije e, sljedećih mjeseci i rado ćemo podijeliti rezultate tih studija. Kada se radi o urbanim strategijama, ITI i CLLD. Dakle, Vidjet ćemo na koji način se provode te strategije, što se čini, e, kako su te strategije e, programirane u operativne programe i što se s njima podržava. Za ove strategije članka 7, urbane strategije, imamo mrežu za podršku. Neko je ovdje pitao e, nešto o daljnjim smjernicama. Mi kroz tu mrežu pokušavamo uključiti u raspravu sva pitanja, probleme, e, zabrinutosti e, koje imaju urbana područja, bilo da se radi o ITI-u ili tematskim pitanjima i to je stalna suradnja sa gradovima i e, tijelima za upravljanje koji upravljaju tim programima. Osim studija koje će podržavati isto tako raspravu. CLLD u bliskoj suradnji sa ostalim fondovima, sa četiri fonda. Organiziramo zajedničke događaje e, sljedećih mjeseci u edimborgu u e, prosincu ćemo pozvati e, sva tijela za upravljanje koja su programirala sa CLLD-om i sa lokalnim dionicima koji mogu, koji Dakle, još uvijek e, se e, provodi to osvješćivanje sa ovim tijelima za upravljanje. I još nekoliko e, riječi o suradnji. Dakle, u CLLD-u mi u suradnji sa Svjetskom bankom širimo onaj pristup i gledamo kako se stvari rade i vani. Isto tako u ECD-u imamo blisku suradnju sa e, urbanim pitanjima, povezanosti između urbanih i ruralnih područja. E, dakle, i tu se provode određene aktivnosti koje su od interesa za nas. Mislim da su to e, moje primjedbe. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sad ću dati riječ gospođi Tomašić da odgovori na ta pitanja ili da da svoje zadnje, dodatne komentare. Ja sam već e, e, zadnji put rekla da je ovo moj prvi, prvi nacrt izvješća koji radim u ovom Europskom parlamentu, tako napravila sam najbolje što znam. A, Eh, čula sam od eh, puno vas a ja sam to isto primijetila na terenu da vlada nedostatak povjerenja jer u većini država je eh, nije ista politika lokalna regionalna i nacionalna i onda se ehm, onda ljudi ne dobiju iste informacije ne dobiju informacije kad treba dobiti um, za, određene projekte dobije netko drugi i tako gube povjerenja i većina ljudi su tražili da li se može na neki način uh, oformiti um, neovisno nekakvo tijelo gdje se ljudi mogu um, informirati i gdje isto mogu uh, E, dobiti informacije ali isto tako gdje se mogu javiti kad nešto nije u redu e, kad, se ne radi po zakonu kad se ne radi kako treba jer misle da ako je druga politika da, su, da su jednostavno zaobiđeni jednostavno nisu dobro informirani. ja mislim da je najviše problema u tome veliki nedostatak povjerenja ponavljam još jednom bit će mi drago za, da dobijem sve vaše sugestije bilo što na koji način možete pomoći da ovo izvješće bude što bolje. hvala lijepa. Hvala Samo vas želim podsjetiti uh, da je uh, podne 16. Uh, prosinca rok za amandmane. Nastavljamo sada s našom sljedećom točkom dnevnog reda. To je razmjena gledišta vezana za europsku teritorijalnu suradnju, najbolje prakse i inovativne mjere. Ovo je izvješće. Ja sam izvjestiteljica za to izvješće, pa ću sama sebi dati riječ. Zaista pitam kolege, e, ima li neki poseban postupak kada je e, predsjedateljica izvjestiteljica? Evo, svi kažu ne, pa ću sada odigrati tu ulogu. U svakom slučaju, sad ću prijeći na moj jezik, jer više volim govoriti bugarski kada govorim o tom izvješću. Evropska teritorijalna suradnja jedno je od područja u kojem postoji veliki interes u državama članicama, posebno na razini regija. Europska teritorijalna suradnja ključna je za razvoj prekograničnih, transnacionalnih i međuregionalnih oblika suradnje u Europskoj uniji. Danas ću vam predstaviti svoje ideje vezano uz temu izvješća i to ću učiniti imajući u vidu važnost evropske teritorijalne suradnje i interega. Evropska teritorijalna suradnja je sastavni dio kohezijske politike. Nastojat ću se usredotočiti na sadržaj izvješća, predstavit ću vam glavne činjenice iz izvješća. Prije svega želim istaknuti dodanu vrijednost evropske teritorijalne suradnje te doprinos ostvarenju strategije Europa 2020. godine. Nakon toga ću nešto reći o doprinosu evropske teritorijalne suradnje u postizanju ciljeva kohezijske politike. Zatim, ETC je također instrument koji podupire teritorijalnu inovaciju. Četvrto, doprinos ETC-a u koordinaciji politika i njihovoj dosljednosti u tom smislu evropske grupacije za teritorijalnu suradnju od ključne su važnosti. Nadam se da je jedan od najvažnijih poglavlja ovoga izvješća upravo tema simplifikacije ETC-a, što je zajednički izazov za sva područja kohezijske politike, a posebno je značajan kada riječ o europskoj teritorijalnoj suradnji. Zatim ću se osredotočiti na razdoblje nakon 2020. te na osnaživanje povjerenja javnosti kao i povećanje vidljivosti ETC-a. Sve spomenute teme potiču na raspravu. Isto tako, one zacrtavaju okvir za daljnji razvoj evropske teritorijalne suradnju u smislu uloge koju ima u sklopu teritorijalne kohezije. Možemo razgovarati o čitavom nizu drugih vidova ove tematike i vjerujem da ćemo u uvodnom dijelu rasprave čuti neke dodatne aspekte. Što se tiče doprinosa Europske teritorijalne suradnje provedbi strategije Europa 2020. htjela bih naglasiti da ETC može značajno doprinijeti iskorištavanju gospodarskog i socijalnog potencijala regija, posebno kada je riječ o pograničnim regijama, Reformirana i revidirana kohezijska politika može podržati ulaganja u ETS, čini ih djelotvornijima, bolje strateški usmjerenima i bolje koncentriranima, što je od posebne važnosti. Barem 80% sredstava za programe temeljem ETC-a dodjeljuje se u četiri ključna područja istraživanje i inovacije, digitalna agenda, malo i srednje poduzetništvo i niskouglično gospodarstvo. To nije slučajno. Novi koncepti usmjerenosti prema rezultatima podrazumijevaju da će se financirati kvalitetni projekti temeljem ETC-a i to isto tako nadahnjuje novi život ETC-u kao novom instrumentu kohezijske politike. To je instrument koji može dati bolje rezultate i djelotvornije mjere. U svom izvješću također želim naglasiti doprinos Luksemburškog predsjedništva. Pod luksemburškim predsjedanjem ETC je postao jedan od naših prioriteta. Predsjedništvo je izradilo niz dokumenata na tu temu koji su predstavljeni na e, posebnim sastancima. Osim toga, Luksemburško e, predsjedništvo također je počelo raditi na viziji za razdoblje nakon 2020. godine na temelju analizi, analize uspješnosti i rezultata iz prethodnih programskih razdoblja te na ocjeni utjecaja promjena e, temeljem ETC-a za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Osim toga je važno spomenuti i doprinos Europske komisije koja bi trebala izraditi ocjenu utjecaja 2016. godine. Nadalje, odbor regija također će uskoro izraditi jedno mišljenje o važnosti ETC-a u Europskoj uniji. U ovom izvješću želim pozvati da se stavi naglasak na načelo usmjerenosti na rezultate. Htjela bih da se također poveća iznos sredstava koja se izdvajaju za teritorijalnu suradnju i smatram da bi ta financijska sredstva trebala biti bolje prilagođena regijama i gradovima. O tome smo već razgovarali u e, ovome odboru za regionalni razvoj. Mislim da možemo nastaviti raspravu na tu temu, posebno kada je riječ o razdoblju nakon 2020. godine. Trebali bismo imati jasnu viziju o tome kako balansirati proračun i izdvojiti više sredstava za mjere kojima je cilj postići teritorijalnu koheziju i bolje rezultate. Također je bitno da prikupimo i razmjenjujemo podatke i informacije. To vrijedi za države članice, regije i za tijela Europske unije. Dakle, na svim razinama bi se trebale prikupljati i razminjivati informacije, zahvaljujući instrumentima kao što su Interakti ESPOM ili pak podaci Eurostata. Što se tiče doprinosa ETC-a cilju postizanja teritorijalne kohezije, trebali bismo razmotriti teritorijalni pristup i policentrični pristup kojemu je cilj stvoriti nove teritorijalne jedinice koje bi izišle izvan teritorijalnih granica pojedinih država članica. Takve mjere bi trebalo donijeti kako bi se odgovorilo na očekivanja građana koji žive u pograničnim područjima, e, te bismo trebali razmotriti različite teritorijalne scenarije. Dakle, postoji i vizija za razdoblje nakon 2020. Na temelju tih informacija možemo pretpostaviti da teritorijalna kohezija i teritorijalna suradnja da će se temeljiti na jednom policentričnom pristupu europskom teritoriju. To je također važno u kontekstu makroregionalne strategije. Postoji snažna veza između teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija. Teritorijalna suradnja da kako ima značajnu ulogu u prekomorskim i udaljenim područjima. I na kraju trebamo istaknuti važnost potrebe za većom komplementarnošću i između e, središnje e, nacionalne razine i drugih razina. Teritorijalna suradnja također bi trebala biti dovedena u vezu sa ostalim postojećim programima i financijskim instrumentima na razini Europske unije. Jedan važan dio mog izvješća bit će uloga ETC-a ili Interrega u području istraživanja i inovacija, posebno u sklopu programa Interreg postoje područja koja su definirana, a u kojima države, regije i različiti partneri trebaju postići suradnju i to u sklopu prekogranične suradnje. U tom smislu od velike je važnosti da se potakne pametna specijalizacija i to u većoj mjeri. Europska teritorijalna suradnja može poslušati kao laboratorij za poticanje inovativnih projekata, posebno u svrhe temeljnih istraživanja. To se isto tako može koristiti i u sklopu drugih instrumenta i programa, a može dovesti do prekograničnih istraživačkih e, laboratorija i programa i prekogranične suradnje u području istraživanja i inovacija diljem Europe. Što se tiče upravljanja i koordinacije, te evropskih grupacija za teritorijalnu suradnju nužno je da se uzmu u obzir specifičnosti upravljanja i koordinacije. Također se treba postići komplementarnost s ostalim programima, možda i sa Europskim fondom za strateška ulaganja. Komisija bi trebala izvršiti evaluaciju dosljednosti i djelotvornosti programa u prethodnom programskom razdoblju. Također bi trebala imati procjenu e, za predstojeće programsko razdoblje. Posebno je važno naglasiti simplifikaciju u području teritorijalne suradnje. Simplifikacija je potrebna i kada je riječ o područjima temeljem zajedničkih odredbi kao i onih koje su na koje se primjenjuju nacionalne politike. Potrebna je veća razina tehničke pomoći i elektroničko upravljanje. Financijski instrumenti trebaju se koristiti na djelotvorni način i šire. Isto tako bismo trebali koristiti instrumente kao što su javna e, i javno-privatna ulaganja u području teritorijalne suradnje. Želim vas podsjetiti da je na posljednjem sastanku vijeća Luksemburško predsjedništvo iznijelo prijedlog da se donese novi posebni instrument za rješavanje sporova među partnerima, dakle državama članicama, i to posebno u području teritorijalne suradnje i posebno kada je riječ o europskim grupacijama za teritorijalnu suradnju. To su sve prilike koje možemo dalje razraditi ako se uključe svi dionici. Što se tiče europske teritorijalne suradnje, izvan okvira tekućeg programskog razdoblja, trebali bismo razmisliti o jačanju uloge interega Isto tako treba razmisliti o boljoj koordinaciji, o većem stupnju inovacije, privlačenju privatnih ulaganja i razvoju strategija za teritorijalni razvoj među državama članicama ili među regijama. Postoji još jedna tema koju sam ugradila u izvješće, a tiče se važnosti i vidljivosti teritorijalne suradnje. Naime, moramo podići razinu svijesti kada je riječ o rezultatima koji se postižu, moramo dati ocjenu uspješnosti u programa e, teritorijalne suradnje. To su bile neke od mojih prvih ideja koje sam htjela iznijeti vezano za Europsku teritorijalnu suradnju. Radujem se vašim komentarima. I sada ću pozvati izvjestitelje u sjeni. Najprije riječ ima gospodin Hepman. Hvala lijepo. Prije svega želim zahvaliti. Želim zahvaliti izvjestiteljici na vrlo zanimljivom uvodu u ovaj dokument. Nadam se da ćemo ga uskoro dobiti. Europska teritorijalna suradnja tema je interesa među korisnicima. To je tema za koju se korisnice zanimaju u posljednjih 25 godina i to je primjer instrumenta koji vole nevladine udruge, male zajednice i isto tako postoje neki projekti koji se provode na najnižoj razini. To su projekti kojima se rješavaju neki praktični problemi koji djeluju i relevantno iz briselske perspektive ili pak iz perspektive evropskih glavnih gradova. Od 2007. godine ETC je jedan od elemenata evropske kohezijske politike i to je vrlo važno. Drago mi je da je izvjestiteljica odlučila naglasiti pitanje promicanja rezultata tih programa. Na njih se često zaboravlja, a istovremeno upravo oni imaju veliku praktičnu važnost za lokalne zajednice. Riječ je o programima koji su mnogo postigli. U posljednjih 20 godina se pokazalo da imaju veliku fleksibilnost. 90. godina su se uglavnom usmjeravali na e, transportne projekte, na cestovnu infrastrukturu, zatim turizam, zdravstvenu skrb, razmjenu mladih i tako dalje. Dakle, riječ je uistinu o jednom sjajnom instrumentu koji bi trebalo promicati i bitno je da se E, javnosti predstave rezultati takvih programa. Da se vratimo na prethodnu raspravu. Oni koji rade na integriranim teritorijalnim ulaganjima mogu razmotriti primjere dobre prakse u tom području. Primjerice postoje neki e, krovni projekti koji su, koje su provele evropske regije tu, je bilo dosta pozitivnih rezultata. Vrlo mi je drago čuti da slušamo, da čekamo simplifikaciju. U svim područjima gdje se provode evropski financijski instrumenti potrebna je simplifikacija i to je bio sastavni dio mog iskustva u Poljskoj. Ja sam bio zadužen za teritorijalnu suradnju na razini ministarstva i imam mnogo poštovanja za ljude koji su odgovorni za provedbu programa. Svaki program ima drugačiji pristup, ima različite perspektive, što je samo po sebi razumljivo. Ponekad se događa da se provode tri programa na istoj granici, što je dobro to znači da oni da korisnici programa najviše utječu na njihovo oblikovanje. Suradnja je nužna i mora biti u središtu naših programa. Predsjednica je spomenula također da Interreg mora konačno postati sastavni dio evropske teritorijalne suradnje. U ovom trenutku je se ta ideja ne provodi, dakle to je na čekanju, ne zato što nema financijskih instrumenata, nego zato što nema sistemskih rješenja. Evropska teritorijalna suradnja trebala bi biti uključena u provedbu projekata koje žele lokalne vlasti u sklopu prekogranične suradnje. Moramo pokazati da smo inovativni, trebamo imati inovativni pristup ETC-u i ne smijemo se usmjeriti samo na projekte koji se provode u lokalnoj zajednici, moramo otići korak dalje, moramo vidjeti što je sa istraživanjem i razvojem tako da bismo mogli to ugraditi u ovo izvješće. Možda bismo trebali otići korak dalje. U buduće bismo možda mogli pokušati podržati neka poslovna rješenja koji imaju prekograničnu perspektivu. Već i sada oni surađuju, ali nemaju izravnu potporu, dakle poslovni ljudi već i sada surađuju. Moramo razmisliti o tome kako izmijeniti situaciju, naročito u ovom trenutku kada je stopa nezaposlenosti u velikom broju država članica visoka. Obično teritorij uz granicu nalaze se na rubnom, rubnim dijelovima država članica i takvi instrumenti i programi mogu služiti kao potpora poslovnim projektima, mogu dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i mogu zadržati mlade ljude kod kuće i spriječiti ih da emigriraju u e, neke, neka druga područja, neke druge dijelove Europe ili velike gradove. Ja vjerujem da će ova rasprava na, o europskoj teritorijalnoj suradnji biti vrlo plodonosna i vjerujem da će vaše izvješće predsjedateljice biti vrlo zanimljivo za raspravu. Hvala. Hvala i vama. Hvala. Htjela bih samo spomenuti da je da gospođa Dančiva nije bila u mogućnosti nazočiti današnjem sastanku, tako da mi je uputila pisano mišljenje izvjestitelja u sjeni. Imamo dakle e, neke inovacije u postupku, ali to je samo zbog toga što je sastanak se održava u ponedjeljak. Gospodin Van Mintelburg sada ima riječ. Gospodin Van Mintelburg, želite li uzeti riječ? Izvolite. Da, htio bih nešto reći. Zahvaljujem e, predsjednice. Zahvaljujem zato što je vaš predlog kako da dalje radimo s ovim e, izvješćem vrlo vrijedan. Želim spomenuti dvije stvari. Kao prvo, mobilnost i to prekogranična mobilnost i radna snaga. Mislim da je jako važno da govorimo o tom pitanju u ovom izvješću. Mnogi europljani imaju talenta, ali ga ne mogu iskoristiti u, e, preko granice zato što postoje europski zakoni koji nam ne daju rješenja za kojima tragamo. Zato mislim da to trebamo u Europi, trebamo mobilnost radne snage preko granice. Naravno, e, pozdravljamo paket e, povjerenice Tyson i to je povezano sa ETC-om. Drugo što sam htio spomenuti je pojednostavljenje e, regulatornog okvira i programa. Kad govorim, razgovaram sa poduzetnicima i spomenem Interreg, prvo što mi oni kažu jest dobro, to je super, ali ako želiš biti certificiran kao netko tko se razumije u administraciju i ako se e, želiš posvetiti papirologiji, ako voliš razgovarati sa velikim brojem osoba koje kontroliraju upravljanje europskim fondova, ali ti to nije ključni dio poslovanje. Dakle, ako si osoba koja želi osnovati malo ili srednje poduzeće, a želiš se usredotočiti na radna mjesta, rast, onda ćeš nekako posustati zato što je komplicirano upravljanje europskim fondovima. Traži se ne samo da je osoba dobar poduzetnik i stvara e, dobrobit. Ovdje mislim da trebamo pojednostaviti europske fondove, posebice kad govorimo o ETC-u i Interregu gdje ponekad e, vlast koja upravlja ovim projektom nije uopće u toj državi gdje se on provodi. Na primjer u Nizozemskoj e, naši sudionici moraju otići u LIL i pitam se što će se dogoditi nakon sljedećih izbora ako Front Nacional dođe na vlast e, u regionalnom tijelu u regionalnom parlamentu, pitam se što će se dogoditi s tim projektom. Sada je pitanje kako možemo pojednostaviti stvari. Ako želimo surađivati prekogranično, naravno da moramo e, pojednostaviti sva pravila, moramo smanjiti administrativno opterećenje, zato što osobe koje rade na sveučilištu i poduzetnici ne rade svoj posao samo kako bi imali dodatnu papirologiju. Hvala, gospođa Vana, izvolite. Hvala predsjednice. Ponovno se ispričavam u ime izvjestiteljice u Sijeni, Boris Hopke, koja ne može biti s nama danas. Gospodin Hopke pozdravlja ovu inicijativu koja je potrebna u Europskom parlamentu e, ne samo zato što Interreg postoji već 25 godina. Vijeće je usvojilo neke zaključke, već je rečeno e, prije 10 dana a europska teritorijalna suradnja je jedan od instrumenata u kohezijskoj politici koji ima najveću dodanu vrijednost. I zato nam sugerira to da e, dugoročna prekogranična suradnja postaje sve intenzivnija. Mora biti e, intenzivnija zato što su prepreke na granicama sve manje i zato se povećala suradnja. Zato je potrebno e, da se resursi daju za teritorijalnu suradnju, ali to nije slučaj u trenutnom višegodišnjem financijskom okviru zato što su se ovdje htjele povećati, e, htjela su se povećati sredstva ne možemo uvijek imati isti pristup eh, koji smo imali u prošlosti kao što je bila tematska koncentracija treba definirati stvari drugčije. Teritorijalna suradnja igra važnu ulogu u rješavanju izbjegličke krize. Dakle, trebamo se usmjeriti prema tom cilju. Bornis Hope pozdravlja eh, to što će moći dati doprinos ovom e, radu na ovom izvješću, zato što je 20 godina bio gradonačelnik pogranične općine. I prvo pitanje koje je htio dodati jest praktičan utjecaj ETC-a u prekograničnim regijama. Druga stvar na kojem želi da se poradi jest E, kvaliteta ETC-a koja je različita u odnosu na e, mainstream kohezijske programe. Želi se također koncentrirati na utjecaj na kvalitetu života općenito i na okoliš posebice. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Adinolfi, izvolite. Hvala predsjednice. Teritorijalna suradnja je jedan od glavnih ciljeva programiranja za strukturalne fondove, investicijske fondove, koji su karakterizirani specifičnim aspektima. Posebice u ovom povijesnom trenutku, dakle, želi se potaknuti države članice na suradnju kroz zajedničke projekte i razmjenom iskustava. Važno je potaknuti na prekograničnu suradnju kako bismo imali bolju efikasnost kohezijske politike uz integraciju i kako bismo imali lokalne kriterije. Mnogi teritori pokazuju još uvijek endemske probleme i ne mogu se oporaviti. Razmjena iskustava e, u slučajevima interregionalne suradnje moglo bi biti vrlo korisno. E, Razvoj teritorijalne suradnje na prekograničnoj razini je vrlo važno, ali želim također podcrtati to da ne smijemo ići samo prema funkcionalnim rezultatima. Moramo uvijek imati na umu koje su potrebe e, teritorija, dakle regija. E, te potrebe trebamo zaštititi. E, taj pristup od ozdo prema gore ne smijemo napustiti. Vjerujem da suradnja s vama predsjednice u svojstvu izvjestiteljice za izvješće i suradnja sa izvjestiteljima u sjeni će biti svakako plodonosna. Ja sam e, članica e, koja je zamjenica u ovom odboru i vjerujem da će ovo biti nova prilika kako bih bolje upoznala kolege i nastavila sa suradnjom. Hvala. Gospodin Van Nistero, izvolite. Hvala predsjednice. Pridružujem se onome što je rekao kolega Hartman iz moga kluba. U svom izvješću eh, vi ste govorili o budućim perspektivama ne samo o najboljim praksama i inovativnim mjerama. Ja sam stvarno eh, sretan zbog ovog pristupa, jer u šestom izvješću o koheziji ostao sam razočaran. Teritorijalna kohezija bila je samo podređena tema, a sada ona postaje važnija. Ovdje se govori o ulaganju za budućnost. To je vrlo dobar korak i trebamo ga učiniti. Imajmo na umu e, kada je započelo programiranje za period 2014-2020. Imali smo dvije godine u koje smo zapravo protratili dosta vremena. Mi smo se bavili novom strukturom uredbe kroz e, operativne programe, njihov prijevod, ali moramo sada naučiti iz prošlosti. Više nemamo vremena da se bavimo ovim eh, programiranjem nakon 2020. Ako želimo neke promjene, već sredinom 2018. godine mi ćemo morati biti spremni, morat ćemo do tada revidirati uredbu. Mislim da bi parlament trebao biti eh, na prvoj liniji bojišnice što se toga tiče. U izvješću Doć parlament je izrazio nezadovoljstvo teritorijalnom suradnjom koja ostaje ključna. Prošli tjedan u Luksemburgu čuli smo što je vijeće reklo. Teritorijalna suradnja se ne dovodi u pitanje, to ne čini ni jedna država članica. Međutim, ako onda pogledamo što je prije dva tjedna učinio odbor regija koji je se sastao nedavno. Rečeno je tada da postoje velike prijetnje jer Schengenski sporazum je pod pritiskom i šefovi država i vlada kažu da mogu nastaviti na temelju takozvanog mini Schengenskog sporazuma. Eto, to su zaključci tog sastanka. Mi moramo odaslati jasan signal. To se ne smije nikad dogoditi. Teritorijalna suradnja mogla bi biti nešto što će podleći ovom ovoj prijetnji eh, takozvanog mini Schengena takve osobe koje žive u pograničnom području imale bi poteškoća zbog toga. Dakle, moramo u Europi postići to da regionalna politika i dalje bude ključna. To bi bio pozitivan signal od nas. Bez obzira na to što će se dogoditi u drugim politikama i u drugim raspravama, Teritorijalna kohezija, prekogranična suradnja biti će sve važnije. Dakle, stvarno mi je drago što sam čuo ovakav uvod i sa zanimanjem očekujem e, tekstove. Hvala. Hvala lijepa. Gospođo Breso, izvolite. Hvala, predsjednice. Mene također prilično zanima kako ćete se vi pozabavati aspektima inovacije u ovom području. Vi ste podsjetili na to da mi sada nakon 25 godina korištenja ovog instrumenta ponovno o njemu razmišljamo. Imamo ovdje mnoge aspekte. Ja sam od uvijek živjela u pograničnoj regiji i zato podržavam kohezijske politike, politike prekogranične suradnje i teritorijalne politike. Kao što vi znate, teritorijalna kohezija sastoji se od tri instrumenta. Jedan se tiče prekograničnih pograničnih područja, drugi se tiče mreže koja obuhvaća i regije koje su prilično udaljene, dakle virtualna mreža koja ne uzima u obzir stvarnu udaljenost među regijama. Dakle, mislim da trebamo razmisliti o tome što su postigli ovi instrumenti e, u pogledu stvarne kohezije među graničnim područjima. Mi trebamo to učiniti, jer e, možda je više rezultata postigao Schengen koji je sada pod velikim pritiskom zbog trenutne situacije. Mislim da je možda Schengen bio važniji u odnosu na čitav niz mikroprojekata koji su vrlo često bili metodološke prirode, a nisu ciljali na lokalni razvoj. Ako želimo nastaviti s ovim instrumentom, mislim da on treba postati takav da omogućava razvoj e, politika, a ne metoda. Bilo bi zanimljivo shvatiti koliko europskih e, lagova je stvoreno od projektiranja koje je učinjeno ovim instrumentima. jesu li ti instrumenti još uvijek korisni ako već postoji makroregionalna strategija? Jer tamo gdje imamo takvu strategiju, pitam se trebamo li imati ovakve instrumente, ne bi li bilo možda bolje ovakva ta sredstva usmjeriti prema drugim projektima, sveobuhvatnijim projektima već e, znamo kako se mnogo komunicira preko granice, mada se to ne događa posvuda podjednako. U nekim dijelovima Europe ti projekti su bili stvarno korisni jer su se razvile suradnje među sveučilištima, gradovima, stvorene su zajedničke bolnice, zajednički istraživački centri. Međutim, pitanje je gdje se to stvarno dogodilo a gdje smo ipak imali dojam da se mnogo govorilo, da se e, razmatralo nekakvo financiranje, ali onda na kraju nije došlo do konkretnih rezultata u razvoju teritorija i u korištenju glavnih fondova, a to su fondovi kohezijske politike. Dakle, fond za regionalni razvor, kohezijski fond i Europski socijalni fond. Dakle, kad nemamo obvezu njihovog zajedničkog korištenja, e, imamo li možda trend da se oni ipak zajedno koriste kroz instrumente teritorijalne kohezije ili svatko zadržava svoje instrumente? Jer bismo onda možda trebali posumnjati u smisao ovih resursa. a oni koji financiraju samo stvaranje mreža, odnosno umreživanjem različitih dijelova europskog teritorija. Pitam se što je time postignuto? Jesu li to zapravo instrumenti e, kroz koje možemo pronaći, na primjer, partnera za kandidiranje zajedničkog projekta ili je na taj način postignuto nešto drugo? ja bih stvarno voljela da u raspravi o budućnosti i planiranju budućnosti mi zapravo krenemo od realnog rezultata koji je postignut e, u tom području. A bez obzira na riječi utjehe, zato što kad se nešto dogodi, onda mi otkrijemo odjednom da je suradnja među regijama vrlo krhka. I onda se pitamo koja je korist od ovih fondova. Što smo pomoću njih naučili? Ne smijemo uzeti zdravo za gotovo, ponekad moramo i postavljati i oštrija pitanja kojima ćemo stvarno shvatiti koji je temelj ove Europe koja želi premostiti granice, ali joj se onda granice odjednom stvore, niknu čim neki vanjski fenomen izazove nacionalizam. Eto, malo sam zabrinuta, pa molim vas kao našu predsjednicu da u ovo izvješće unesete nešto od ovih mojih zabrinutosti. a naravno znam da su u prošlosti ovi instrumenti bili korisni, slažem se s time i trebamo razmisliti o tome kako da ih izmijenimo kako bi oni i dalje bili korisni. Hvala. Hvala, gospodin Polčak sada. Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala na riječi. Želio bih se ispričati što sam zakasnio, zato što sam istovremeno bio i na e, sastanku odbora za poljoprivredu, pa nisam čuo izlaganje o izvješću, ali sam pročitao svu dokumentaciju. E, želio bih e, čestitati gospodinu Van Fortereku koji je govorio o administraciji, o pojednostavljenju e, uprave i razmjeni najboljih praksi u teritorijalnoj suradnji u Europi. Želio bih pitati imamo li kakve mjerljive ciljeve, ciljeve koji se mogu izmjeriti zahvaljujući uvođenju e, posebnih propisa. Ovo je prvi puta da e, se teritorijalna suradnja u Europi e, temelji na posebnom propisu i memorandumu koji, pokazuje potrebu da se smanji administrativno opterećenje. Pozvaću ću se i na izjavu gospođe Breso Slažem se da inovativni cilj teritorijalne suradnje bi, bio, bi bilo bolje opisati u izvješću ako se uključi i vrijeme njegovog uvođenja. Hvala, gospodin Buda, imate riječ. Da, e, ukratko želio sam samo naglasiti da ova europska teritorijalna suradnja je e, na kraju krajeva izraz samog postojanja Europske unije. Ne možemo govoriti o Europskoj uniji, a da ne govorimo o teritorijalnoj suradnji na europskoj razini. Jer je izuzetno važno gledati i razmišljati o budućnosti, gdje želimo stići. I zato moramo shvatiti e, gdje smo došli do danas. Želimo danas razumjeti što ne funkcionira u ovoj teritorijalnoj suradnji u odnosu na ono što je govorio kolega o mjerljivosti nekih od ciljeva. Međutim, danas u raznim odborima e, u raznim odborima malo se brinemo za pojednostavljenje apsorpcije europskih fondova. A i kada se radi o istraživanju. Ja danas ujutro sam se susreo sa nekim e, sveučilišnim profesorima iz naše regije i oni su mi objasnili da je jako teško apsorbirati europske fondove. Oni su rekli da imaju projekte u SAD-u, Indiji i u Kini a ja sam pitao koliko programa imate u Europi, a oni su rekli niti jedan. Evo, to je polazna točka u kojoj moramo shvatiti što se događa kad se radi o apsorpciji i korištenju tih fondova. Moramo vidjeti gdje možemo stići, možemo li naći određena rješenja koja možemo tim ljudima dati na raspolaganje kako bismo stigli tamo gdje želimo i kako bismo zaista imali takvu suradnju. Hvala, hvala lijepa. Pozivam e, predstavnika Europske komisije. Želite li dati svoje komentare vezane za ovu prvu razmjenu mišljenja o ovom izvješću? Hvala predsjedateljice. Prvo bih e, malo naglasila materijale koji su nadolazeće materijale. 2016. Zastupnici su trebali dobiti ex post evaluaciju u programskom razdoblju iz 2013. E, tu bi trebale se nalaziti određene pouke i materijal za razmišljanje o budućnosti. Druga stvar, sljedećih tjedana komisija bi trebala donijeti takozvano izvješće o članku 16, dakle o, uredbi o e, zajedničkim odredbama, koja bi morala dati sliku programiranja za program Interreg 2020. Treće, prvi puta, jer kao što je rekla predsjedateljica, nedostaje nam prekogranični podaci, interregionalni podaci i prvi puta smo posvetili jednu anketu Eurobarometra percepciji e, pograničnih područja. Ne samo e, svijest o postojanju interrega, što će biti važno za budući rad, nego i percepcija intenziteta same suradnje. To je prvo prvo takvo istraživanje kako bismo u mogućnosti mogli mjeriti koliko su korisni Interreg programi ili koliko nisu korisni ili učinkoviti. I da li dobro e, trošimo novac Europske unije, dakle granica po granicu. Dakle, to je prva polazna točka, jer do sada to nismo radili. I četvrta, e, kao što ste spomenuli, predsjedateljice, komisija E, pod inicijativa Korine Krecu je 31. E, rujna pokrenula prekograničnu e, reviziju. Prvi stup te revizije je da se napravi inventar dodatni, odnosno postojećih prepreka na granici, graničnih prepreka, a mi kao komisija kada smo govorili o programskim dokumentima 2020. posebno Interreg, da dobijemo jedan pristup e, graničnih potreba bez obzira na novce koje imamo. Dakle, koliko god, e, koliko god omotnicu dobijemo za Interreg, bilo da je ona viša ili niža od sadašnje, dakle što god dobijemo mora uzeti u obzir potrebe u smislu e, loših strana i potencijala svakog područja. Kao što ste vjerojatno vidjeli, e, to je e, stručnoj skupini podnijeto u veljači ove godine. Mi smo predvidjeli studiju kako bismo e, došli do takvih rezultata na temelju e, dokaza u budućnosti. Dakle, to su pet elemenata koje sam željela naglasiti. Hvala. Hvala svim kolegama, hvala na vašim primjedbama, hvala na vrlo zanimljivim prijedlozima. Hvala na izlaganju Europske komisije. Ono što bih mogla reći je da izgleda da izvješće postaje vrlo zanimljivo zbog situacije u kojoj se trenutno nalazimo, a drugo zbog pozornosti koje svi, sve institucije u e, Europskoj uniji pridaju europskoj teritorijalnoj koheziji i suradnji. Hvala vam lijepa. Ja ću uzeti na znanje sve preporuke i prijedloge i očekujem prvi sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni s velikim interesom. Hvala vam lijepa. Sada idemo na sljedeću točku. Vrlo zanimljivo izvješće. To je provođenje tematskog cilja povećanje konkurentnosti malih i srednjih e, poduzeća. Naša izvjestiteljica je gospođa Damato. Imamo neke izvjestitelje u sjeni ovdje, ali neki nisu ovdje. Međutim, imamo danas neke inovacije u izlaganjima izvjestitelja u sjeni. Danas ćemo imati početnu razmjenu mišljenja o ovom izvješću. Izvješće će se usredotočiti na glavne e, izazove e, ovog e, cilja 3 i provedbu sinergije koja e, omogućuje upravljanje. Dakle, ovo je e, izvješće o provedbi koje je prvo ove godine na kojemu radimo. Dakle, gospođo Damato, imate riječ vezano za vaše prve komentare. Hvala, gospođa predsjedateljice. Dragi kolege, kao što znate, kao što je rekla predsjednica, je prvo izvješće, provedbeno izvješće našeg odbora vezano za programiranje od 2014. do 2020. Traženje takvog izvješća polazi od činjenice da smatramo izuzetno važnim pratiti e, provedbu operativnih programa u ovoj početnoj fazi. A bitno je prije svega znati reflektiraju li ti programi partnerstvo, e, odnosno e, sporazume o partnerstvu i isto tako je bitno znati koje je stajalište parlamenta tijekom pregovora iako postoji stvarno uključivanje dionika tijekom preliminarnih faza. Inače, e, riskiramo da nemamo dobre rezultate u kasnijim fazama programiranja i onda će biti e, teško to popraviti. A to će povećati nepovjerenje onda u institucije koje mi predstavljamo. Dakle, prvo imamo tematsku po tematsku, tematski cilj povećanje konkurentnosti malih i srednjih e, poduzeća, to je uloga koju ta poduzeća imaju u oporavku europskog gospodarstva. 90% e, tvrtki u Europi je malog ili srednjeg veličine, a e, gospodarstvo posebno u manje u manje razvijenim regijama prolazi kroz takve, takva poduzeća. Možemo već vidjeti koja je struktura operativnih programa za zahvaljujući praćenju komisije. Dakle, praćenje vezano za e, sporazume o partnerstvu i operativne programe u smislu alociranih resursa i kvalitete programiranja. Kao prvo, tematski cilj broj 3 nije predvidio sistematsko e, korištenje e, inteligentnog e, sistematizacije. A moramo vidjeti da li to ima posljedice za kvalitetu programiranja malih srednjih poduzeća. Rizik je da manje razvijena područja manje investiraju u inovacije. Međutim, strategija inteligentnog rasta je također također vezana za tradicionalna poduzeća i zato ovaj zajednički e, centar za istraživanje u Sevilji razvija tematske e, platforme upravo za ovo treće područje. Moramo vidjeti koliko E, su financijski instrumenti uključeni u programiranje. U starom programiranju ti instrumenti nisu korišteni e, svugdje na djelotvoran način i ne možemo dozvoliti da se to dogodi u novom razdoblju za novo programiranje, novo programsko razdoblje. Pitamo se je li pojednostavljenje jedno od glavnih načela novih, novog programiranja, da li se on ono e, primjenjuje na operativne programe. Mala srednja poduzeća se često suočavaju sa teškoćama u pristupanju e, tim e, fondovima. Moramo dakle pratiti da novi instrumenti, e, dakle e, i ti pojednostavljeni instrumenti budu na raspolaganju svim tvrtkama. I zato smatramo važnim da e, isto tako govorimo i o kašnjenju u plaćanjima. Stotine malih i srednjih poduzeća u Europi idu u stečaj zato što ne mogu platiti, zato što ne dobivaju plaćene svoje fakture i zato trebamo kontrolirati plaćanje u komercijalnim transakcijama i to treba primjenjivati i to trebaju primjenjivati države članice zato što ta kašnjenja u plaćanju su zaista velika prepreka u konkurentnosti malih srednjih poduzeća i realizaciji jedinstvenog tržišta ne radi se samo o tome da e, osiguramo da te resursi budu dani malim srednjim poduzećima, nego ti, ta sredstva moraju brzo e, dolaziti do tih poduzeća i zato trebamo kontrolirati da u operativnim programima korisnici takvih pomoći budu izravno mala srednja poduzeća. E, jako je važna administrativna sposobnost lokalnih samouprava i zato moramo razviti moderne investicije i dugoročne, e, dugoročna programiranja e, koja su vezana za kompetencije određenih područja. Isto tako pokušat ćemo s ovim izvješćem zajedno s kolegama dotaknuti se svih onih okolišnih aspekata, socioekonomskih aspekata i povijesnih aspekata koji su vezani za razvoj malih srednjih poduzeća. Kad govorimo o zelenom gospodarstvu, govorim i o učinkovitom e, raspolaganju resursima koji je jako bitan za konkurentnost poduzeća. E, oko 40% e, e, troškova proizvodne industrije je vezana za za ove sirovine, a samo 20% je trošak rada. Zato će to smanjiti ovaj lanac distribucije i to će olakšati lokalne investicije i imat će kaskadni efekt na sve teritorije i poštovat će tradicije i lokalno znanje. Posebno se treba usredotočiti na mikropoduzeća, odnosno na ona poduzeća koja imaju manje od deset zaposlenika, a oni su u velikom postotku kada se radi o malim i srednjim poduzećima, a suočavaju se sa posebnim poteškoćama kada pristupaju e, zajmovima i kreditima. To e, polazi od e, potrebe da se provode e, takvi poslovi na dobar način kako bi mala i srednja poduzeća doprinijela dugotrajnom gospodarskom razvoju zato što dobro provode kohezijsku politiku. I zato zahvaljujem na doprinosu izvjestitelja u sjeni Ubrzo ćemo izraditi kalendar svih e, susreta koje ćemo provoditi, a isto tako ćemo vidjeti kojima, o kojim ćemo temama govoriti u okviru ovog e, općeg okvira kojeg sam sada iznijela. Hvala vam lijepa. Thank you, thank you very much. Hvala lijepa. Sada bih dala riječ e, izvjestiteljima u sjeni koji su ovdje u prostoriji. Možda možemo početi sa gospođom Tomašić. Hvala lijepa predsjednice, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Zahvaljujem izvjestiteljici Jemato na odličnom izvješću i još želim nadodati da u novom programskom razdoblju. 2014. i 2020. u okviru alokacije od 970 milijuna eura iz europskog fonda za regionalni razvoj osigurat će se s jedne strane bespovratna sredstva za horizontalne potpore poduzetnicima u raznim sektorima i djelatnostima kao i potpora za inovativno poduzetništvo zatim financijski instrumenti poput kredita jamstava i fondova rizičnog kapitala. razvoj malih i srednjih poduzeća pruža brojne mogućnosti zapošljavanja koje mogu pomoći u smanjivanju stope nezaposlenosti i suočavanju s brzo rastućim demografskim, izazovima. razvoj sektora msp a može pomoći jačanju konkurentnosti i produktivnosti a time i potaknuti rast ukupnog prihoda i dohotka po stanovniku. ovaj će razvoj također potaknuti strukturalnu transformaciju zdravog sektora msp a zbog njegove povezanosti s inovativnošću i tehnološkim napretkom analize izvršene tijekom. two thousand and pokazale su da postoji trajni nedostatak financiranja što znači da popriličan udio msp ova ne može pribaviti financiranje od banaka na tržištu kapitala ili iz drugih izvora financiranja. banke su vrlo nesklone riziku što dovodi do toga da seventy nine msp ova koristi vlastite prihode i zadržanu dobit kao svoj primarni izvor financiranja novih ulaganja. tržište rizičnog kapitala gotovo da ne postoji i na raspolaganju ima zanemariv kapital a mreža poslovnih anđela je slaba i nerazvijena. mali i srednji poduzetnici u različitim fazama rasta trebaju profesionalnu podršku poduzetničkih potpornih institucija. često se smatra da takve institucije pružaju usluge koje si većina msp ova ne može priuštiti. međutim pokazalo se da poduzetničke potporne institucije nemaju dovoljno kapaciteta za pružanje usluga visoke kvalitete i suvremenog modernog pristupa u rješavanju problema msp ova zahtjevi od msp ova dolaze u smislu i specifičnijih usluga i usluga višeg reda te drugih oblika poslovne podrške. sukladno tome treba potaknuti okruženje u kojem se tvrtke mogu razvijati i rasti na način da se smanje regulatorna opterećenja pruži učinkovita podrška u ključnim fazama poslovnog života ciklusa kreiraju nove poslovne mogućnosti kao i nove vještine i sposobnosti za digitalno doba olakša pristup financijama kreiraju kraći i jeftiniji postupci za start up tvrtke u devetnaest država članica vrijeme za osnivanje tvrtke je tri dana ili manje dok u nekim drugim državama članicama postupak traje jedan do pet dana. isto tako od iznimne je važnosti riješiti preostale prepreke u prijenosu poslovanja jer svake godine u europi se prenosi four hundred and fifty tvrtki to ini two milijuna zaposlenih eh, a jedna treina od toga završava neuspjehom. hvala lijepa. Thank you, thank you very much. Hvala, hvala lijepa. Sljedeći izvjestitelj je gospodin Austervičius. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege. U ime kluba zastupnika Liberala želim zahvaliti kolegici Damato iz FDD-a koja je predložila da se radi na ovom provedbenom izvješću u odboru Ređi. Imajući u vidu veliku važnost preusmjeravanja kohezijske politike kako bi se postigao maksimalni utjecaj na gospodarski rast i zapošljavanje, a nitko ne sumnja u to da nam treba snažniji gospodarski rast i zapošljavanje Europi. Tu se govori i o ulozi konkurentnih malih i srednjih poduzeća. Vjerujem da je ovo izvješće dobra prilika da vidimo e, kakvo je trenutno stanje kada je riječ o novim ciljevima reformirane kohezijske politike da udvostručimo ulaganja na 140 milijardi eura u razdoblju od 2014. na 2020. godine kao jedan od osnovnih političkih prioriteta e, naše kluba zastupnika, mi vodimo kampanju kako bi se osnažilo poduzetništvo u Europi i kako bi se poboljšali okvirni uvjeti za mala i srednja poduzeća. Simplifikacija zajedničkih pravila i mjera, izgradnja sinergije među programima i diversifikacija financijskih izvora za mala i srednja poduzeća sve su mjere u novoj kohezijskoj politici Europske unije i nadovezuju se na postignuća iz razdoblja od 2007. do 2013. godine. Više od 94 starta poduzeća dobilo je potporu i više od 3000 radnih mjesta otvoreno je u sektoru malog i srednjeg poduzetništva. Prema tome, Temeljem ovoga izvješća moramo izvući zaključke o pomacima koji su potrebni kako bi mala i srednja poduzeća u potpunosti mogla iskoristiti sredstva iz strukturnih fondova, te kako bi se mogle definirati preporuke za preostala nerješena pitanja. Također želim potaknuti vas, drage kolege, da u izradi ovoga izvješća usmjerite pogled prema onima koji su na tereni, na lokalnoj i regionalnoj razini, koji predstavljaju krajnje korisnike i koji vam mogu prenijeti svoja realna iskustva. Razumijevanje takvih iskustava za nas je od ključne važnosti u kreiranju buduće kohezijske politike koja se temelji na činjenicama. Uvaženi kolege, vjerujem da će ova današnja razmjena mišljenja dovesti do cjelovitih e, preporuka e, u vidu završnog teksta. Hvala, hvala. Gospođa Vana sada ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Želim se još jedan put ispričati u ime kolege Davora Škrleca koji nije mogao nazočiti današnjem sastanku. On bi htio iznijeti svoja stajališta. On pozdravlja inicijativu gospođe Damato mi se slažemo s njime kada je riječ o važnosti e, mikro i malih e, te srednjih poduzeća. To je bitno za razvoj dinamičnog gospodarstva u državama članicama i Europskoj uniji u cijelini. Ovim izvješćem se želi naglasiti važnost sinergije financijskih sredstava koji su dostupni malim i srednjim poduzećima. Sinergija se treba koristiti kako bi se iskoristio potencijal pametne specijalizacije, inovacije i istraživanja i Trebalo bi predstavljati e, pokretačku snagu malih i srednjih poduzeća u Europskoj uniji. Vjerujemo da će gospođa D'Amato rado proslijediti informacije od komisije kada je riječ o trenutnom stanju sinergija e, u koje iskorištavaju mala i srednja poduzeća. Mi smo od uvijek smatrali da mala i srednja poduzetništva predstavljaju ključni element u razvoju lokalnog gospodarstva. Također se radujemo nacrtu izvješća i nastavku suradnje sa gospođom Damato i njezinim timom. Hvala. Gospodin Van Nistelrooy i nakon njega gospođa Breso. Hvala. Hvala lijepo. Ja bih e, rekao izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni da su iznijeli neke zanimljive komentare. Slažem se s onim što je rečeno na početku. Ovdje se govori o konkurentnosti i obuhvaćen čitavnih čitav niz inicijativa, financiranje inicijativa, ali isto tako i ciljevi. Zatim želim također reći da treba analizirati kohezijsku politiku koja je sastavni dio jednog dugačkog lanca. Moramo pronaći sinergije e, da kako mi možemo onda postupiti na razne načine, a tu su i drugi instrumenti kao što su fond za strateška ulaganja, 75 milijardi eura. Dakle, ako pogledamo koja su sredstva na raspolaganju u sljedeće tri godine, vidimo da je to značajan iznos. Dakle, ono što treba reći je da treba postati sinergija među postojećim fondovima. Zatim treba, treba razmišljati izvan okvira granica o, treba razmišljati o međunarodnom aspektu korištenju interna, interneta, digitalizaciji, o ljudima koji rade izvan gradova, e, a svejedno im je bitno da budu povezani, da imaju pristup mreži. Sjetimo, prisjetimo se riječi povjerenice Bijenkovske vezano uz startup poduzeća. Dakle, to su poduzeća koja su na početku polučila uspjeh, ali moraju rasti da bi osvojila veći udio na tržištu. I u tom smislu je bitna regionalna suradnja. A to se opet nadovezuje na prvu točku dnevnog reda. Spomenuli smo članak 16. i izvješćivanje. To se odnosi na tematsku koncentraciju broj 3. Ako je riječ o provedbenom izvješću, onda moramo imati neke brojke, bitni su nam rezultati ukoliko želimo dati evaluaciju uspješnosti neke politike. To biste možda mogli vrstiti u izvješće. I želim dodati još nešto. Ja sam bio na jednom zbivanju stoje, u organizaciji stoje, E, to je jedan interni sastanak u parlamentu, tamo sam bio sa Paul Rubigom i sa još nekim kolegama i s kolegama iz odbora ITRE i tu smo se pitali što je s malim i srednjim poduzećima. Imamo povelju za male i srednja poduzeća, imamo čitav niz novih instrumenata kao što je potpora start-up poduzećima, venture capital i slično. Zanima me kako se to u to uklapa kohezijska politika. budući da to pokriva više područja. I nitko od stručnjaka nije spomenuo kohezijsku politiku. Zanima me e, koja je njezina uloga. Mislim da bi trebao postati paragraf u kojem će se objasniti na koji način se to može povezati s regionalnim instrumentima. Dakle, mislim da je to nešto što bi trebalo biti sadržano u izvješću. Treba također vidjeti koje se usluge pružaju i na koji način se možemo uzemno pomagati, podržavati. Drago mi je da ste spomenuli napore zajedničkog istraživačkog centra u Sevilji. Mi odlazimo tamo u posjet krajem tjedna zajedno s delegacijom. Tu je riječ o poduzetništvu a to je već obuhvaćeno e, različitim temama. Dakle, to se spominje i sektor telekomunikacija i informatike. E, poduzetništvo se spominje svugdje, pa bi me zanimalo što vi možete reći o tome i što mislite koji su instrumenti potrebni i što poduzimate kako bi se unaprijedilo stanje. Hvala. Gospođa Bresa sada ima riječ. Hvala. Nažalost i naš izvjestitelj u Sjeni, gospodin Kocolino, e, trenutno je na putu prema Briselu zato nije danas s nama. Ja ću u njegovo ime dati nekoliko komentara u vezi s ovim izvješćem koje je vrlo zanimljivo. Dakle, zahvaljujem izvjestiteljici na tomu što nam je predložila ovu temu. Ovdje se radi o tradicionalnoj politici kohezijske politike. To je podrška malim i srednjim poduzećima. Ipak vjerujem da je ovo prvi put kad imamo novo programiranje za mala i srednja poduzeća koja su mnogo pretrpjela zbog krize. I zato instrumenti koji, koje smo sada stavili na raspolaganje predstavljaju nešto što je vrlo zanimljivo, a bilo bi korisno ishvatiti hoće li djelovanje nakon krize biti drugačije u odnosu na one koje smo imali prije toga. Iz svake krize izlazimo pomoću inovacije. Dakle, pitanje je kako će se poticati kolektivni razvoj istraživanja. Jer ovdje govorimo o vrlo malim poduzećima zanima me se kako će se poticati klasteri, suradnja među grupama, istraživački projekti koji će obuhvaćati više subjekata, mala i srednja poduzeća, sveučilišta, e, centre za primjenjena istraživanja i tako dalje. Drugo pitanje koje želim postaviti za mala i srednja poduzeća je jako važan tehnološki transfer. Dakle, koliko programa će biti i kako će oni biti strukturirani. Zanima me kako su osmišljeni. Treća tema, mnogi su kolege već o tome govorili, je nešto što brine mala i srednja poduzeća, a to su financijska sredstva. Ovdje se radi o velikim troškovima, mada su kamate ispod nule što se tiče samih država članica. Te kamate se onda ne pojavljuju u sektoru malih i srednjih poduzeća. Dakle, koji financijski instrumenti, rotacijski fondovi, tematski investicijski fondovi, jednostavni fondovi koji su prikladni za male i srednje poduzeća. Dakle, koje instrumente mi imamo i koji se instrumenti primjenjuju kako bismo pomogli malim i srednjim poduzećima, jer to je jedan od glavnih e, alata e, kojima ćemo im pomoći da iziđu iz kriznog razdoblja. Financijski instrumenti, dakle, moraju uvijek biti po pristupačnoj cijeni za mala i srednja poduzeća. Uz pomoć službi komisije nadam se da će izvjestiteljica uspjeti osmisliti širi okvir u kojem će se vidjeti kako će tijela za programiranje, odnosno kako su ta tijela za programiranje uspjela ojačati okvir za potporu malim i srednjim poduzećima e, koja trebaju izići iz krize. Uz ovakve izmjene vjerujem da će izvješće dodatno biti ojačano i da ćemo bolje shvatiti kako će kohezijska politika moći u budućnosti pružiti ruku malim i srednjim poduzećima kako bi ona izašla iz krize. Hvala. I e, nadam se da će izvjestitelj u sjeni doći do kraja naše rasprave, ali za sada to je sve od mene. Hvala. Thank you. Thank you very much, Hvala lijepo Evo sada smo čuli Dobrinus. E, želi li možda predstavnici Europske komisije uzeti riječ? Da, hvala. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Hvala što ste nam dali mogućnost da iznesemo svoje komentare na, temu tematskih ciljeva 3, a to je poticanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Kada smo krenuli u pregovore s državama članicama, u svakom krugu pregovora smo im dali na uvid ovaj vodič e, koji se bavi pitanjem kako unaprijediti ulaganja u mala i srednje poduzeća i u konačnici se to sve svelo na ono što piše u uredbi. U uredbi kada e, vidite što piše pod e, tim ciljevima, to su startup, inkubacija, internacionalizacija i davanje poticanje rastućih malih i srednjih poduzeća te ohrabrivanje inovacija i činjenica da se tu ne primjenjuju uvjeti pametne specijalizacije imalo je utjeca, budući da imamo tematski cilj 1 e, gdje je pametna specijalizacija ex ante uvjet, onda smo imali isto tako broj 3 gdje to nije bio preduvjet. I to je potaknulo države članice i regije da uložen novac e, u e, tematski cilj broj 3, budući da je to percipirano kao jednostavnije. Eksante uvjet u tematskom cilju 3 je bila vezana uz akt o malim poduzećima. A da vas podsjetim o čemu se tu radi, riječ je o tome u kojem roku će se osnovati poduzeće. Radi se o provedbu nadzora ali se ne spominju kašnjenja o plaćanjima. Kada god je bilo riječ o ex ante uvjetima, države članice i regije su to uzimale ozbiljno. Tako da ovdje e, kašnjenja nisu bila pod ex ante uvjetima pod tematskim ciljem 3. Mi smo tijekom pregovora u nekim državama članicama primijetili da se pokušava uložiti više u poduzetništvo pod tematskim ciljem 1, imajući u vidu e, dakle, želju država članica i regije da se, e, da se zapravo odradi pomak unutar vrijednostnog lanca prema gore i u nekim situacijama se više novca ulagalo u tematski cilj 3. Razvijenija područja uglavnom su više ulagala u tematski cilj 1 ili pak sav novac e, u tematski cilj 1 umjesto u tematski cilj broj 3. Mm, to je imao, imalo i neke posljedice, bilo je različitih kategorija intervencije, a najdominantnija je bila e, generička ulaganja, to znači bilo što, pod tematskim ciljem 3 postoji mogućnost e, da poduzetnici imaju punu fleksibilnost i e, tu se mogu, može podržati širok raspon ulaganja. Postoji mogućnost da se da financijska potpora gotovo, gotovo svemu pod različitim mjerama. Ono što je pozitivno jest da smo ohrabrili države članice da koriste financijske instrumente. 10 milijardi eura pod, financijskim, pod e, tim ciljem 3 bit će za financijske instrumente i nakon e, što ulože u generička ulaganja dobit će i potporu financijskih instrumenata, jamstava, zajmova i slično. Što se tiče pitanja sinergije, želim spomenuti instrumente SMI pod obzorom 2020. Dakle, pod nazivom Seal of Excellence. Dakle, u sklopu obzora 2020 bilo je obzora koji nisu do, bilo je nekih projekata koji nisu dobili e, sredstva budući da nisu bila na dovoljno visokoj razini i dakle mi možemo ohrabriti države članice da e, koriste te e, programe ukoliko su u skladu sa pametnom specijalizacijom. Inače, skupina visoke razine koja će raditi na simplifikaciji je pokrenuta i e, jedna od njih će raditi na simplifikaciji procedura za male i srednje poduzeće, dakle tu ćemo svakako dobiti rezultate. Međutim, spomenuli ste da bi komisija mogla podržati izvjestiteljicu u potrazi za inovativnim načinima država članica i regija da pomognu malim i srednjim poduzećima i u njihovom poslovanju. Mi smo već primijetili da neke države članice i regije čak i bez utjecaja komisije pokušavaju ponaći, pronaći brz način da se dođe do novca, da kako u skladu s pravilima, no još uvijek postoji širok prostor u državama članicama i regijama za daljnjom simplifikacijom procesa. To bi bilo sve od mene. Hvala lijepo. Hvala i vama. Gospođo Damato, želite li odgovoriti ili iznijeti zaključke? Hvala. Primam na znanje ono što mi je danas predloženo. Netko je dao neke nove zahtjeve, netko je dao jako vrijedne sugestije. Zahvaljujem kolegama i kolegicama i komisiji i ubrzo ćemo se ponovno sastati i porazgovarati o tome. Hvala. Hvala lijepa. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o mišljenju odbora za regionalni razvoj. Nadležan je odbor KONT, odbor za proračunski nadzor. Danas ćemo razmotriti nacrt mišljenja. Izvjestiteljica je Ivana Maletić a mišljenje se odnosi na razrješnicu za 2014. godinu, opći proračun Europske unije, dio proračuna koji se odnosi na Europsku komisiju. E, želi li netko predstaviti ovo mišljenje? Gospodin Van Nistelroj, hvala. Ovdje danas moramo improvizirati. E, kolegica, nažalost, nije stigla. Imam njezin tekst. Mislim da ću ga samo pročitati glas. Inače, tekst je sastavljen na engleskom jeziku, pa ću ga pročitati na engleskom. Uvaženi kolege zastupnici, Revizijski sud je u svom godišnjem izvješću za 2014. godinu primijetio stopu greške od 4,4% za plaćanje. Revizijski sud naglašava da postoje došlo do pada u odnosu na godišnje izvješće iz prošle godine kada je stopa iznosila 4,3%. I to se e, to ukazuje da dolazi do stabilizacije i do trenda pada stopa pogreške. Međutim, stopa pogreške u cijelosti još uvijek je viša od stope od 2% osim toga, smatra se da je poglavlje koje se odnosi na teritorijalnu ekonomsku koheziju, da je tu došlo do porasta stope pogreške u usporedbi sa izvješćem za prošlu godinu. Sud je primijetio da je stopa pogreške iznosila 2014. dok je 2013. iznosila 5,3%. Visoka stopa pogreške i velik broj neregularnosti ugrožava glavnu investicijsku politiku u EU, riječ je o kohezijskoj politici, što negativno utječe na čitav proračun Europske unije. Ovo se također primjećuje i u izvješću Europske komisije gdje se navodi da je usprkos činjenice da je e, došlo do povećanja broja prijevara, negativni učinak na proračun Europske unije povećao se za 76% u usporedbi s 2013. godinom. Kada je riječ o slučajevima gdje nije bila uključena prijevara, e, broj takvih slučajeva i financijski utjecaj usporediv je sa 2013. E, godinom. Ovaj rezultat proizlazi iz činjenice da nije bilo dovoljno kontrola od strane Europske komisije i država članica, ali isto tako i zbog e, slabog financijskog upravljanja postoji velik broj nepravilnosti koje se pojavljuju zbog prekomjerno složenih procedura i pravila, to sam pocrtao, što dovodi do poteškoća e, za subjekte. Europska komisija i države članice, kako je ranije navedeno, moraju poboljšati svoju upravnu sposobnost i uspostaviti učinkovit sustav financijskog upravljanja. Nadalje, informacije koje bi mogle biti vrijedne u otkrivanju prijevara ne koriste se u potpunosti. Prema tome, države članice i komisija trebali bi se aktivnije uključiti u razmjenu podataka i primjera dobre prakse kako bi se smanjila stopa pogreške i broj e, nepravilnosti. Europska komisija bi trebala aktivnije raditi na simplifikaciji postojećih pravila i postupaka, e, držajući odgovarajuću razinu financijskog upravljanja, na način da se uspostavi ravnoteža koja će pomoći krajnjim korisnicima. Ne treba obustaviti plaćanja, to je vrlo bitno, posebno kada je riječ o projektima, ukoliko su otkrivene nepravilnosti koje ne podrazumijevaju prijevaru, budući da e, bi se na taj način mogla ugroziti provedba projekata. U slučaju da se otkrije prijevara, komisija treba e, primijeniti stroža pravila. Zaključno, Trošenja bi, rashodi bi trebali biti više usmjereni na rezultate, što treba biti naglašeno u partnerskim sporazumima država članica. To nam može pomoći da stvorimo veću dodanu vrijednost za Europsku uniju, njezine građane i može dovesti do odgovornijeg upravljanja e, novcem poreznih obveznika. Dakle, to je tekst koji ću vam predati u ime izvjestiteljice. Moći ćete e, pronaći e, dakle, još i neke detaljnije informacije tu. Hvala. Hvala i vama. I sada će e, gospodin Von uzeti riječ kao izvjestitelj u Izvolite. Hvala. Da je izvjestiteljica ovdje, također bih se zahvalio na njezinim sugestijama. Drago mi je što izvjestiteljica i Lambert su rekli da je došlo do smanjenja stope podršaka za kohezijsku politiku i drago mi je što e, prijevara nije isto što i pogreška jer e, mnogi brkaju ta dva pojma i mi znamo da to nije ista stvar. Također mi je drago zbog sugestije izvjestiteljice o važnoj ulezi koju države članice mogu odigrati u otkrivanju i smanjenju stope pogrešaka. Mi znamo kako se upravlja e, sredstvima u državama članicama, a jedno što je jako važno u ovoj sugestiji jest e, na temelju revizorskog suda, odnosno njihovog izvješća, države članice moraju dati sve informacije koje su potrebne za ispravljanje pogrešaka i za njihovo identificiranje. Dakle, države članice su ovdje odgovorne, možda ovdje možemo uložiti amandman u tom smislu. Još nešto je spomenuto u ovom izvješću, to je pojednostavljenje. Kad god e, idemo u posjet u sklopu odbora regi ili kont, kamo god odemo, mi uvijek kažemo da je najvažnije smanjiti, e, povećati pojednostavljenje, ne samo smanjiti stopu podgreške. Mislim da smo tu napredovali što se tiče trenutnog programa i imamo jedan set regulativa, e, ekoheziju i e, paušalna plaćanja koji doprinose svemu ovome. Siguran sam da tu postoje neke šanse u budućnosti za pojednostavljenje i to dodatno pojednostavljenje kako bismo imali zajednička pravila, ne samo uredbe. Na primjer javna nabava. E, ovdje postoje i neke pogreške. 50% tih pogrešaka vezano je uz javnu nabavu, tako je reklo revizorski sud. Mislim da to trebamo riješiti u budućnosti. Možemo mnogo učiniti u budućnosti što se tiče pojednostavljenja za regije, za države članice, za krajnje korisnike, dakle za sve dionike u ovom procesu E, u budućnosti ćemo vidjeti veće smanjenje stope pogreške. Hvala. Hvala. Sljedeći izvjestitelj u sjeni, e, to sam ja. Dakle, nastavit ću s inovacijom u postupku. Znam da ću vam riječ odmah, e, gospođo Tomašić, izvolite. U biti ne, kasnije. E, poštovani kolege i kolegice, ova e, razrešnica, postupak razrešnice pokazuje jako važnu kohezijsku politiku u Europskoj, Europskom parlamentu. E, u na raznim državama članicama razmišlja se o, o proračunu za kohezijsku politiku i njegovom izvršenju. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Maletić iz stranke Pučana zbog ovog izvješća koje je jako dobro razrađen. Imajući na umu i mišljenje regija i godišnje izvješće Revizorskog suda za 2014. godinu, e, izvješće za 2014. godinu komisije, htjela bih vama privući pažnju na nekoliko točaka. 2014. godine kohedijska politika je bila dobra kao u prethodnoj godini i e, revizorski sud je rekao da je to područje politike bilo prilično osjetljivo. 5,7% stopa pogreške E, sa velikom razlikom odnosu na vrstu pogreške javna nabava i pravila o državnoj pomići kao i e, pravila o prihvatljivosti bile su, bila su područje gdje je najviše pogrešaka uočeno. U tom pogledu htjela bih naznačiti sljedeće. Komisije države članice se trebaju koncentrirati na razmišljanju o preventivnim mjerama. E, davanje pravovremenih informacija i kvalitetan trening za nacionalne vlasti kako bi mogle identificirati rizike. Trebamo pojednostaviti kontrolne procedure i e, primjenu ovih projekata kako bismo izbjegli veći postotak suspenzije i prekida plaćanja. Davanje e, pravovremenih informacija nacionalnim vlastima kako bi one mogli pronaći rizike e, vezano je za javnu nabavu i državnu pomoć. To je krucijalno u e, našem preventivnom djelovanju. Države članice i komisija moraju imati ciljane pravovremene mjere kako bi se ojačala administrativni kapaciteti. Moramo se koncentrirati na performansu i na rezultate ove politike i moramo se usredotočiti na rezultate. Javna nabava je područje u kojem postoji visoka razina nepravilnosti i zato pozdravljam novi e SF e 2014-2020 sa novom eksante uvjetovanošću za javnu nabavu. Važno je da države članice koje još nisu ispunile eksante uvjetovanost pokušaju efikasno provesti e, akcijske planove do 2016. godine do kraja države članice moraju poduzeti se potrebne mjere kako bi prenijele u nacionalno zakonodavstvo paket iz 2014. godine direktive o javnoj nabavi to trebaju učiniti do 18.4.2016. godine. Istovremeno komisija treba nadgledati ovaj proces i treba e, dati smjernice, tehničku pomoć državama članicama u kontekstu korektnog prijenasa direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Dakle, potpuno se slažem s drugim izvjestiteljima u Sijeni. Mi bismo trebali razmišljati o pojednostavljenju, o dobrom upravljanju i davanju više informacija upravljačkim tijelima. Samo na taj način uspjet ćemo ograničiti rizik e, pogreške u kohezijskoj politici. Hvala. Gospođo Tomašić, izvolite. Imate riječ. Hvala lijepo ja se također zahvaljujem kolegici maletić na, izvješću i na prijedlozima. s obzirom na gospodarske poteškoće u kojima se trenutno nalaze države članice i nedovoljno sredstava u proračunu europske unije zaštita financijskih interesa europske unije posebno je važna. ovim putem bih htjela naglasiti važnost pravilnog upravljanja i najučinkovitijeg mogućeg korištenja sredstava europske unije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 Vi ćete govoriti u ime izvjestiteljstva Sjeni. Da, hvala. Još jednom mi je žao što izvjestitelj Sjeni nije ovdje, ali želi s vam podijeliti sljedeće misli. Financijska godina 2014. bila je prva godina provedbe novog perioda i novog zakonodavnog okvira za 2014. do 2020. To moramo reći, mada samo jedan dio plaćanja iz 2014. je potrošeno na novu generaciju programa. Usvajanje programa kohezijske politike 2014. do 2020. je nešto što je došlo sa zakašnjenjem. Zbog toga je došlo do prepreka u um, prijelazu od jednog perioda do drugog zbog nedovoljnih resursa. Došlo je do zakašnjenja u programima, zato je komisiji zatraženo da analizira posljedice kašnjenja na provedbu programa i kako bi došlo do zaključaka. Bez obzira na potrebu da se ubrza prihvaćanje programa, mi smatramo da kvaliteta programa treba ostati na prvom mjestu. Mi ne smijemo nju žrtvovati zbog brzine. Borba protiv prijevare mora biti također naš prioritet e, komisija mora e, odrediti koje će biti vlasti koje će provoditi ove projekte. To je jako važno u sklopu financiranja samih programa. Hvala. Hvala lijepo. A sada dajem riječ predstavnicima Europske komisije. Izvolite. Hvala predsjednice. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice. Zahvaljujem na ovim sugestijama koje ću svakako prenijeti e, svojim prepostavljenima u vezi sa eh, onome što je rečeno na ovom odboru i na odboru KONT. Imam nekoliko komentara i nekoliko sugestija u vezi s onime što ste predložili. Prva sugestija vezana je uz povećanje stope pogreške. Ako zapravo pažljivo pročitate godišnje izvješće Europskog revizorskog suda, vidjet ćete u jednom dijelu da je došlo do povećanja, a u drugom dijelu vidjet ćete da je došlo do smanjenja. To je zbog različitih metoda koje su primijenjene. Međutim, ovdje je važno reći to da e, stopa pogreške u ekonomskoj politici se stabilizirala. Imamo fluktuaciju između 5 i 7 u godinama od 2007. do 2013. godine. Smanjila se ako usporedimo tu stopu pogreške sa prethodnim razdobljem do 2007. Ali u svakom slučaju previsoka. Radi se o nečemu o čemu su već govorili zastupnici. Države članice moraju sudjelovati u tome da se još više smanji ta stopa pogreške. Revizorski sud je rekao da 40% procijenjenih grešaka se moglo detektirati na nacionalnoj razini. To su mogli učiniti nacionalna tijela. To je prvo što sam htio reći. Drugo, vi ste rekli da postoji razlika između prijevare i pogreške. Stvarno pozdravljam e, da ste to spomenuli i slažem se s time. Kao treće, Pojednostavljenje je moto povjerenice Kretu. Postoji i e, skupina na visokoj razini za pojednostavljenje, ona je uspostavljena, a parlament je uključen u rad same skupine. Četvrto što sam htio reći jest e, usredotočenost na rezultate. E, sud je e, utvrdio da postoji mala usredotočenost na ciljeve za buduće razdoblje. Komisija je u odgovoru na primjedbu suda rekla da je prerano sada davati ovakve procjene u trenutku um, kada se pregovara o sporazumima o partnerstvu i programima. 7. prosinca ćemo imati sastanak na odboru KONT e, na temelju uh, izvješća o članku 16. Uh, koje će se objaviti sredinom prosinca. Vidjet ćemo kako će se e, taj novi regulatorni okvir e, okrenuti prema rezultatima. Hvala. Hvala lijepa. Ima li sada primjedbi ili e, nekoliko komentara u ime izvjestiteljice? Hvala lijepa. dati ću izvjestitelju sve te e, komentare, izvjestiteljici i siguran sam da ćemo i naša stajališta biti dobro zastupljena. Želim samo reći da su, da su rokovi za amandmane na mišljenje podne u srijedu 16. E, prosinca. Još jednom. Dakle, s ovom točkom mi smo došli do kraja našeg današnjeg dnevnog reda. I sada ćemo nastaviti sa sastankom koordinatora. Zahvaljujem svim kolegama i kolegicama i pozivam koordinatore da ostanu e, da dovršimo ovaj još današnji napor. Hvala.